Colleagues, Kolege, molim vas eh, da sjednete. Zahvaljujem. Oprostite što kasnim. Bilo je to zbog eh, gužve u prometu. Ispričavam se. Dakle, počinjemo. Danas eh, sastanak, današnji sastanak održava se samo ujutro. Sastanak odbora sede. Prva točka na dnevnom redu. jeste razmatranje amandmana iz izvješća. Radi se o izvozu oružja, provedbi zajedničkog stavišta 2008 kroz 944. Izvjestiteljica je Bodil Valero. Prvo razmatranje bilo je 8. lipnja, ako se tog dobro sjećam a sljedeći dan je bio rok za podnošenje amandmana. Također zabilježila sam da je, da je sastanak izvjestitelja u Sijeni zakazan e, krajem ovog mjeseca, 20, e, dakle u krajem lipnja. Neću dalje sada duljiti, već dajem riječ e, izvjestiteljici Bodil Valero, a nakon toga otvaram raspravu. Hvala lijepa, pričekat ću trenutak kako bi svi mogli staviti slušalice. men alla andra som också har eh, Zahvaljujem e, izvjestiteljima u sjeni, svima drugima koji su podnijeli amandmane na ovo izvješće. Ovo pitanje tiče se ne samo nas u parlamentu, već i mnogih drugih, a neki u ovom odboru također imaju tu direktan utjecan. Zahvalna sam na prijedlozima, oko nekih pitanja se ne slažemo, imamo drugačija stajališta i mislim da je važno da naša stajališta na kraju uskladimo. Voljeli bismo imati bolju razmjenu informacija s državama članicama, ali isto tako i posebne certifikate. Također e, nije nije iznenađujuće što imamo takva stajališta, jer naši političari, naše vlade e, moraju ipak odgovarati izbornom tijelu, a često u novinskim napisima vidimo što se događa sa oružjem. Dakle, potrebno je uspostaviti ni skup pravila koja se mogu primjenjivati e, i koja se primjenjuju na sva područja od izdavanja dozvola do upotrebe oružja Dakle, kada je riječ o amandmanima, imamo e, različita naravno mišljenja. Prvotni prijedlog je bio dulji od zajedničkog stajališta i mi smo iznijeli, podnijeli smo amandmane i naravno imat ćemo i kompromisne amandmane. Kada je riječ o političkim kompromisima, u medijima u, medijima u zemljama koje izvode, izvoze oružje, mediji puno pišu i ljudi od da dobivaju informacije. Dakle, oni koji nisu parlamentarci, njima je teško zapravo pronaći dobre informacije, dobre baze podataka i to bi moglo izazvati troškove za Uniju. Ja sam uh, i podnijela amandman u tom smislu. Nadam se da ćemo dobiti potporu za, upravo za to. U medijima se jako puno pisalo i puno se piše o krajnjim korisnicima, o oružanim sukobima, a sve to navedeno je također i u izvješću. Imali smo i zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, i jako puno, ljudi, jako puno stvari koje utječu na sigurnosna pitanja. Izabrala sam Jemen, Siriju i Irak i također sam spomenula izvoz u Saudijsku Arabiju i korištenje oružja u Jemenu a tu postoji mogućnost da će to oružje dospjeti u ruke e, terorističkih skupina, oružanih skupina. Također sam spomenula da neke države članice nisu pružile informacije relevantnoj radnoj skupini. O tome će se raspravljati i na plenarnoj sjednici. Ove godine imam ista pitanja i u posljednjem izvješću imamo dvije države koje nisu pružile sve potrebne informacije. Nedavno sam kontaktirala s tom radnom skupinom. E, Francuska pokušava dobiti odobrenje za svoja izvješća, međutim oni i dalje to nisu napravili na dobrovoljno i od, odobrenje dozvola, dakle to još nije napravljeno, a Ujedina kraljevina također nije u potpunosti dala svoje izvješća, a druga, druge zemlje imaju svoj sustav za izvješćivanje i bilo bi dobro da većina zemalja koje izvoze oružje budu u skladu sa pravilima sustava. Dakle, što se tiče tehničkih aspekata, nije tu se ne radi toliko o potkopavanju suvereniteta zemalja ili pravnog okvira, već je važno imati bolji sustav za razmjenu informacija. Potrebna nam je suradnja, ali isto tako moramo imati zajedničko stajalište država članica o izvozu oružja i parlamentarni nadzor treba olakšati. Prelazim sada i na na amandmane, ali prije toga nešto o Brexitu. Smatram da bismo u izvješću trebali uvrstiti Brexit, možda neko zasebno poglavlje, međutim imati jedan zaseban e, stavak upravo o toj temi. Ja bih e, zadržala e, trenutačnu strukturu teksta i ove potencijalne predloge uključila u kompromise. što se tiče, što se tiče obrambene industrije. molim vas samo da budete malo sporiji, imamo problema s prijevodom. U redu, dakle imamo nekoliko amandmana koji se odnose na obrambenu industriju i to bismo mogli imati kompromise, nema ničega previše spornog, već smo prije spomenuli da te amandmane treba uključiti, imamo amandmane o sankcijama i mislim da bi tu trebalo biti moguće postići kompromise. Stavak 23, organizacija, organizacija civilnog društva. Neki ljudi su to htjeli ukloniti tu referencu, međutim radna skupina Kvarme već ima dijalog s tom radnom skupinom, ima sa civilnim društvom i mislim da bismo trebali potaknuti održavanje takvog dijaloga. Radujem se zanimljivoj raspravi koja se danas održava i također se radujem sastanku izvjestitelja u sjeni koji je već i najavljen. Gospodin Gala, želite da se vi javiti za riječ? Hvala. Lijepa kolega Tune Kilam nije mogao biti ovdje i Zaboravio sam, e, nažalost, dokument koji mi je dao u uredu, sada su mi ga malo, malo, malo pridonijeli. Hvala, zahvaljujem našoj e, kolegici, izvjestici Valero. Što se tiče prijevoda s njemačkog sve je bilo u redu, prijevoda na njemački sve je bilo u redu. Dakle, prvo ću pročitati izjavu kolege. Pozdravljam rad kolegice Valeru i cijenim njezin pristup kojim se želi izgraditi konsenzus između različitih mišljenja u ovom domu. Jasno je da trebamo osnažiti kontrolu nad izvozom oružja. U zajedničkom je interesu, to je u zajedničkom interesu, ali treba istaknuti potrebu za samoobranom svake države, pa tako i svake države članice. Europska obrambena industrija također služi za samoobranu država članica i cijele Europske unije. Nadalje treba jasno reći da je tehnološka industrijska baza u Europi za obranu nešto što doprinosi našoj zajedničkoj vanjskoj obrambenoj politici. S obzirom na prijedloge koji se tiču buduće europske obrambene zajednice prerogativa je prevladati fragmentaciju i dupliciranje u industriji te biti jači i ujedinjen kao Europska unija. Obrambena industrija koja je jaka omogućit će nam da bolje kontroliramo i globalni izvoz oružja. Slažemo se da države članice trebaju ispuniti svoje obveze kada je riječ o zajedničkom stalištu. Stoga ponaj pozivamo na snažnu implementaciju postojećeg stajališta prije nego što razmotrimo daljna proširenja te strategije, odnosno stajališta. Pravovremeno izvještavanje je potrebno, države članice imaju različita stručna znanja, interakcije sa različitim akterima i to znači da što brže budemo dijelili ove informacije, to ćemo moći koherentnije implementirati zajedničko stajalište. Također, e, trebalo bi što prije pružiti informacije o tome zašto su dozvole za izvoz odbijene. Također treba podnositi godišnje izvješća i odrediti stroge rokove kojih se nakon toga treba i predržavati. Također se e, slažemo sa zabrinutošću oko slanja oružja trećim stranama, te e, takav rizik treba minimalizirati, pogotovo kad je riječ o terorističkim skupinama velik broj država članica uskladio se sa zahtjevima iz zajedničkog stajališta, a treba dalje raditi na tome da se e, države članice pozove i ohrabri kako bi se uskladile sa zajedničkim stajalištem. Siguran sam da ćemo na kraju postići konsenzus što će rezultirati jednim uravnoteženim izvješćem. Mišljenja će se vjerojatno razilaziti u pogledu određenih amandmana o sankcijama. Također bih volio da se u, fokusiramo na zajedničko stajalište umjesto da uključimo i druge teme kao što su siromaštvo, ravnopravnost spolova i tako dalje. Dakle, to bi bile e, komentare kolege. Hvala. Hvala vama za socijaldemokrate Claire Moody. Dobrodošli. E, hvala. Ja ću također pročitati doprinos izvjestitelja u sjeni, Michel Sende. Prvo želim eh, zahvaliti izvjestiteljici na konzistentnom radu i trudu mi doista cijenimo njezin fokus na poboljšanje sustava razmjene informacija između europskih zemalja i potrebi da se izbjegne da se vojne tehnologije izvoze u zemlje koje ne ispunjavaju obveze i također je tu potreba da se ojača kriterij u odnosu na zaštitu ljudskih prava. Kao što smo već spomenuli, također pohvaljujemo e, trud u smislu onoga što smo prošli put pokušali integrirati, uspostava popisa pojedinaca i entiteta za koje se zna ili sumnja da su uključeni u nezakonitu trgovinu oružjem ili u aktivnosti koje su prijetnja za, e, sigurnost. Što se tiče naših kolega iz, iz socijaldemokrata, zahvaljujemo na doprinosu i također slažemo se sa, e, sa važnošću integriranja rodne perspektive u polju sigurnosti. Također podupiremo i napore da zajedničko stajalište bude više osjetljivo na to pitanje, da uključi to pitanje. Međutim, žalimo što amandmani drugih klubova zastupnika nisu kritični kada je riječ o zlouporabi u industriji oružja. Razumijemo koliko je važna ta industrija za gospodarstvo neke zemlje, međutim to ne može biti na štetu ljudskih prava te međunarodne i regionalne sigurnosti i mira. Kao što smo i na prošlom sastanku rekli, uveli smo amandmane o zajedničkom stalištu i o Brexitu. Pozivamo Ujedinu kraljevinu da održi istu razinu kontrole i nadzora izvoza oružja nakon što napusti Europsku uniju. Izuzetno je važno da Ujedinjena kraljevina ne smanji svoje odgovornosti i obveze zbog i to zbog međunarodne i regionalne sigurnosti. Dodatno želimo naglasiti potrebu za razvojem formalne zaštite pojedinaca koji se odriču e, određenih praksi koje promiču, e, promiče industrija koji su protiv kriterija zajedničkog stajalište. Tim pojedincima treba pružiti zaštitu jer su oni zviždači. Takozvani duboki internet i e, drugi način pristupa oružju također treba spomenuti u izvješću. Europska komisija i države trebaju se boriti protiv tih novih sigurnosnih izazova ulaganjem dovoljnih e, financijskih sredstava i obučavanjem stručnjaka kako bi oni mogli primjenjivati druge nove metode protiv ovih novih prijetnja i u konačnici trebamo iskoristiti sve instrumente koji su nam raspolaganju u Europskoj uniji i UN-u, prvenstveno globalna strategija za vanjsku i sigurnosnu politiku, kako bismo osnažili mehanizme kada je riječ o izvozu oružja. Hvala. Hvala vama, gospodin Javier Nart. Generalmente todas las regulaciones que se producen en el mundo es como algunas canciones, la música es interesante. Hvala lijepa često se e, stvar kao u nekim pjesmama. Muzika je lijepa, ali pogledajmo malo tekst pjesme. E, moram reći da ovdje vidim prilično licemjerne komentare kada se radi o e, Jemenu. Jer u Jemenu se održava čitava humanitarna katastrofa. 1100 e, djece je dobilo dizenteriju što je rezultat blokade. A naši čelnici su e, se bavili pitanjem e, te blokade i granatiranja bez e, diskriminacije. Zašto? E, ko je to počinio? Saudijska Arabija koja uopće nijednom riječju nije spomenuta, ali iz kojeg razloga? E, zato što su oni kupili u Jedinoj kraljevini u Španjolskoj oružje koje su koristili u tu svrhu. Dakle, moramo gledati kakva je situacija sa e, time trebamo li biti politički korektni i u tom smislu želim čestitati izvjestiteljici jer ona zaista pokušava učiniti on, reći ovdje ono što je bitno. Ne smijemo dopustiti da nas poslovni svijet odvede na krivi put. Europske tvrtke koje proizvode oružje moraju imati pravo na izvoz, ali ne mogu imati pravo da izvoze oružje koje će završiti u rukama onih koji će njime sijati smrt. Dakle, zato ja govorim o razlici između lijepe melodije i riječi koje se pjevaju. Moramo se držati pravila. Da, e, pravila su jedno, ali E, recimo, e, to vam je pomalo kao kada vozite cestom i govorite o tome gdje se treba u nekom gradu parkirati. E, lijepo je reći pa da nema nikoga na cesti mogu voziti brzo, ali ako postoje pravila onda se tih pravila treba pridržavati i morate voziti brzinom bez obzira na to e, koliko ljudi ima na cesti. Prema tome moramo imati zahtjevna pravila i globe za slučaj da se tih pravila ne pridržava. Ne možemo samo imati pompozne riječi koje će biti politički korektne i onda se ništa ne događa vezano za to. Jer u Jemenu se događa užasna katastrofa, a države članice potpisale su tih osam točaka koje bi se trebalo pridržavati. To je zaista vrlo problematično i nesretno. Moramo nešto poduzeti kako bi se države morale pridržavati tog oružja. Recimo, zemlje na Balkanu su zemlje gdje ima dosta zaliha oružja. I e, mnogo toga što je e, ostalo iz prethodnog rata i iz Varšavskog pakta i NATO pakta. Dakle, trebaju postaviti pravila, pravila se trebaju poštovati. Najprije ih trebaju poštovati države članice, zatim sve one države koje žele postati države članice. Dakle, tako treba izgledati ta melodija, a moramo sada početi raditi i na riječima, na tekstu za tu melodiju. Gospođa Lezing ima riječ. Kratko ću pričekati da imate mogućnost staviti slušalice. Želim se nadovezati na ono što je gospodin Natka za ako slušamo lijepu glazbu, idemo u operu, onda zaista i tekstovi su lijepi, međutim u potpuno jednoj drugoj realnosti se odvija sve ovo skupa i zbog toga se ponovo vraćamo na točku u kojoj zapravo realnosti se mi nalazimo i ja bih željela još jednom kao i uvijek pocrtati da ne raspravljamo o sadržaju samog dokumenta, već realizacija. Realnost je još uvijek ista, znači razdvojeni su zahtjevi i stvarno. E, Evropska unija kao posrednica koja se, eto, Evropska unija predstavlja kao takva, ujedno su i drugi najveći izvoznici oružja u svijetu, a isto tako na taj način potiču konflikte i time zapravo postoje odgovornim za veliku, veliku bol i žal. Primjer, ovaj dom je 2016. godine tražio, mislim da je to pozitivno, je visoka predstavnica je tražila u skladu sa zajedničkom e, zahtjevom da se uvede embargo protiv Saudijske Arabije. Svi mi znamo što se iz toga u konačnici dogodilo. Nismo imali zajednički smjer, niti smo se okrenuli u našem poimanju Njemačka savezna vlada 2016. godine odobrila je izvoz u visini 6,9 milijardi e, prema Egiptu, Alžiru, Ujedinjenim Arabskim Emiratima, a uključena je dakle i Saudijska Arabija u tom iznosu. Znamo isto tako sudjelovanje Saudijske Arabije u ratu u Jemenu, gospodin Nat je to istaknuo, ne moram to dalje proširivati kao temu što se tiče konferencije crkve i e, vlade. Moramo kazati da 2015. godine došlo se do zaključka 2415 licenci je dodijeljeno za izvoz naoružanja u 83 zemlje a koje su s obzirom na kodeks ponašanja smatra im se problematičnima što se tiče drugih europskih e, zemalja i zemalja Europske unije, e, mogu kazati slična je situacija možemo to pretpostaviti. O čemu je zapravo riječ? U konačnici moramo kazati i zaključiti da je riječ o realizaciji. Dakle, kao što sam kazala, riječ je upravo o tome da se izraze posljedice, a isto tako i mehanizmi sankcije koje treba izreći, jer ako se krše pravila, to mora imati svoje posljedice, a ne samo da to ostaje na moralnoj i e, dakle idejnoj razini. Puno je amandmana upućeno vezano za izvješće za sada. Postoje neki putevi prema kompromisnim rješenjima. Što se mog kluba tiče, mogu kazati da u jednom većem broju segmenata omogućuje se da eto možemo neke stvari poduprijeti. Što se tiče samih posljedica i amandmana koje se tiču isto tako sankcija i koji se tiču zelenih amandmana i liberala i mog kluba, Takve amandmane smo uputili, mislim da je to jako pozitivno i drago mi je da se to upravo dogodilo. Nadam se također da ćemo u vezi s tih amandmana zapravo dobiti većinu, jer ako pogledam sastav i konstelaciju, gledam evo upravo prema socijaldemokratima, jer zajedno mislim da možemo, kao što je konstelacija upravo sada izgleda, imali bismo zaista mogućnost da dobijemo većinu. I tu postaje zapravo potpuno jasno da u ovom izvješću, a isto tako i u odboru, imamo izbor. Zaista imamo mogućnost izbora da se krene u smjeru djelotvornog zajedničkog stava u nadzoru izvoza naoružanja, to bi bila naša odluka i zaista bi me veselilo kada bi e, se u tom smjeru i krenulo. To znači da ne da se samo amandmani podupru, već i da isto tako i zastupnici sudjeluju u glasovanju. Često smo doživjeli upravo situaciju da nismo imali većinu kod samog glasovanja, To je ono što sam htjela kazati u ime našeg kluba. Na samom kraju postavila bih pitanje to EPP-o, gospodin Galer, vi ste u ime kolege Kretunena kazali, možda li možete pojasniti ipak e, jednu stvar, na potpuno realnim osnovama, što podrazumijevate pod rečenicom pojačana industrija obrane mora nas e, omogućiti da se globalni e, izvozni, eksportni narožanja mogu kontrolirati. Ne razumijemo ovu rečenicu, možda možete pojasniti što ste po time razumijevali. Hvala. Da, ono što po time podrazumijem je sljedeće, u današnje vrijeme imamo čitav niz raznolikih industrija e, dakle, koje se tiče proizvodnje naoružanja u Europi, koje su zapravo i u odnosu konkurencije jedni između drugih, međutim nisu u mogućnosti preživjeti na globalnoj razini i to znači da za različite e, sustave oružavanja imamo i različite ponuđače. U realnosti danas stvari stoje upravo tako da možda upravo zbog toga se odobrava neki izvoz na oružanja jer ukoliko to ne učinimo to će učiniti drugi. Ako bismo dakle uspjeli u tome da im fuzijske procese, odnosno smanjenje broja e, tih poduzeća ostvarima koji su zapravo i međunarodna poduzeća, tada u budućnosti ne možemo govoriti oni i mi. I kada bi onda došla neka jedinstvena politička odluka ili će se dakle isporučiti jedan ili neće nitko isporučiti za Europe ovo oružje, no ako je to upravo ta situacija, moglo bismo zaista da eto, nestane ovaj argument e, e, unutar europskog argumenta A ili B, što znači A i B bi bio onda isporučitelj i to podrazumijeva po time kad kažemo fuzioniranje samim time što bismo imali manji broj ponuđača koji kao takvi E, za sada nisu objedinjeni i imali smo političku e, mogućnost da nećemo isporučiti naoružanje ili ćemo isporučiti naoružanje. To je temelj suradnje, a isto tako možemo imati time i lakši nadzor i lakši nadzor koji je olakšan time. Hvala lijepa. Još jednom ću dati riječ gospođi Valero da odgovori na primjedbe i pitanja. E, kolega. E, hvala lijepa. Zapravo i nije bilo puno pitanja koje su meni uputili. U osnovi mislim da mi nitko i nije postavio pitanje. Više su svi govorili o tome kakva su vaša stajališta. A to su zapravo stvari koje sam već i prije znala. Na e, sastancima izvjestitelja u Sjeni E, sasvim sigurno ćemo dobro razgovarati i to će rezultirati dobrim kompromisnim amandmanima. Jer tamo gdje se ne slažemo sasvim su zapravo pojedinosti pitanje e, sankcija primjerice. Dobro, to možda i nisu pojedinosti. Možda i ima nekih bitnijih pitanja. E, također možda nemamo sasvim ista mitanja o industriji ali mislim da ćemo te razlike premostiti i imati dobar rezultat. Mislim da ćemo na kraju imati izvješće koje ćemo svi moći podržati. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Valero. Podsjećam vas na to da će se sljedeći sastanak izvjestitelja u Sjeni održati 28. lipnja. Na odboru AFED Glasanje će biti 10. ili 11. srpnja, a onda ćemo na plenarnom zasjedanju to usvajati e, u rujnu. Ovime zaključujem ovu točku dnevnog reda. S nama je gospodin Pascal Lege. On je e, na čelu Europskog e, e, satelitskog centra, centra za satelite. I dopustio sad samo da malo se ovaj predsjednički stol drugačije postavi i nakon toga ćemo nastaviti s našim dnevnim redom. Colleagues, once Hvala eh, lijepa, dragi kolege. Molim sjednite i prelazimo sada odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, razmjena mišljenja sa eh, šefom eh, Europskog satelitskog centra, gospodinom Paskalom Legeom. Želim vam srdačnu dobrodošlicu ime pododbora za sigurnost i obranu. Europski satelitski centar jedinstvena je agencija koja e, već dugo postoji i vrlo je bitna za razvoj zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Potrebno je vrlo jasno i detaljno analizirati operacije tog centra Potrebno je puno znanja da bi se shvatilo kako se odvijaju događaji u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike i to počev od dosta dugo vremena. E, jučer ujutro smo imali dva panela o sigurnosnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, a osnivanje satelitskog centra E, bio je prilično relevantno za događaje na Zapadnom Balkanu. E, zato ćemo pa saslušati gospodine Lange i onda ćemo krenuti u raspravu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast da vam kažem nekoliko riječi o Sateljskom centru EU, a isto tako i veselice i raspravi koje ćemo imati u pododboru e, za obranu. Što se tiče same teme, isto tako moramo kazati, Sateljski centar EU i njihov odnos za zajedničku i sigurnosnu obrambenu politiku. Glavni e, smisao je isto tako je damo jedan opći ugled što je to satelitski centar i isto tako da damo konkretne primjere onoga što činimo koristeći svemirske podatke i isto tako geometriju. Što se tiče samog satelitskog centra, što je e, satelitski centar? U osnovi možemo kazati da imamo e, dakle, opću prezentaciju, mi smo agencija vijeća i nalazimo se u Španjolskoj, dakle, službeni jezici su engleski i španjolski, Koristimo se, dakle, satelitske podatke, imamo pristup i različitim izvorima, mogu vas eh, dalje uputiti u ovu temu ako ste zainteresirani. Imamo dakle, cen kao mjesto gdje možemo zapravo obještajne podatke objediniti, te isto tako i obještajne eh, proizvode. Centralni eh, smisao je GeoInt, poseban obještajni proizvod i posebna usluga. Jedan važna točka je da 365 dana, 24 sata dnevno promatramo, što znači da ne možemo biti e, u neko redovno radno vrijeme, već moramo biti aktivni u bilo koje doba dana ili noći, što znači da emisija sa cena e, je definirane e, od strane država članica, da je to ujedno akcija Europske unije, isto tako donošenje odluka E, te isto tako i onih nositelja odluka i donositelja odluka koji moraju dobiti našu punu potporu a isto tako se tiče i misija Europske unije. Izuzetno važan segment eh, kreiranja reaktivnih eh, mjera ako je to potrebno. Dakle, koristimo se, kao što sam rekao, semenske podatke, ali isto tako i kolateralne podatke iz različitih izvora, otvorenih eh, izvora, socijalnih medija, kartografije i tako dalje, različite analize s tim u vezi Europske unije, institucije instituta za strateške investicije kako bismo upravo taj analitički proces e, objedinili. Drugi e, važniji je isto tako je upravljanje isto tako na dvije razine. Prva razina je politička razine, PSC, politički i e, odbor, te na godišnjoj razini imamo PSC te kako bismo sad cenu dali glavne orientacijske usmjerenja te izazove kojima se moraju pozabaviti. Na dnevnoj razini e, zapravo HR, gospođa e, Mogherini, visoka predstavnica, koja sad cenu daje operacijsku orientaciju, prije svega kada je riječ o samim potvatima centra. Specifičnost e, sad to je direktorat za krizni menadžment, segment koji uz SACEN zapravo i predstavnike e, objedinjava sve informacije. Još jedna važna točka da podatke kojima se koristimo u današnje vrijeme su zapravo svemirski podaci. Imate nekoliko primjera glavnih e, satelita koje danas koristimo, dakle ovdje na ovom slajdu vidite koji su to. Uglavnom se koristimo komercijalnim satelitima, 95% substance svih e, podataka koje dobivamo, dobivamo od komercijalnih sateta, ali imamo i pristup nacionalnim e, vladinim e, segmentima kao što je to Helios 2, Cosmos Skymet i Sarlup. E, imamo posebne sporazume s tim u vezi da se koristimo ovim nacionalnim sustavima. Također i Kopernikus, e, također preko Sentinel satelita, jedina točka koja se tiče Kopernikusa nije dizajniran zapravo za obrambene svrhe, ali kao dodatni izvor možemo koristiti i Sentinel podatke. Ono što bih želio naglasiti, dakle, e, čitav niz aktivnosti i opasnosti upravo čitav niz godina i zadnjih mjeseci, savršeno znate što se događalo, dakle, i na e, sastancima na vrhu u Malti i na sastancima G7, važnim sastancima, terorizam i hibridni e, prijetnje, te isto tako i migracije bile su glavne teme, to su ujedno i glavne e, na neki način opasnosti, ali moramo istaknuti još i neke sljedeće. To je gubitak e, povjerenja građana Europe u sposobnost da Europska unija može zaštititi upravo svoje građane. U tom kontekstu moram istaknuti da ono što sad se može učiniti je sljedeće doprinijeti, dakle nije to samo sad cen kao takav, već je isto tako u ovom kompletnom području obrane i sigurnosti da postanemo vjerodostojni, kao što sam rekao prije svega kad je riječ u kod implementacije globalne strategije za EU, e, politiku, dakle sigurnosti i vanjske politike. I upravo zato koristimo sad cen. Kako bih e, objedinio koja je uloga sad cena, kao što je predsjednica kazala, u svom uvodnom dijelu, to je zapravo jedinstvena obavještajna, autonomna i reaktivni kapacitet kojim se možemo koristiti. Izuzetno je važno i svaka riječ je važna zapravo da budemo vjerodostojni, moramo mogućnost imati reagiranja, moramo imati autonomnost, isto tako i što se tiče obavještajne e, zajednice moramo imati informacijski ciklus koji je vitalan i na nacionalnoj razini, a ja ću vam pokazati e, isto tako mogu ukazati da sam mogao posjetiti e, različite centre. Izuzetno je važno da u svakoj državi razvijamo vlastite obavještajne kapacitete na razini Evropske unije nemamo istu situaciju kao nekada, imamo dakle ograničene kapacitete obavještajne zajednice. Što se tiče konkretnih primjera onoga što činimo, ne znam da li vidite točno ono što je ovdje projicirano primjer o migracije. Dakle, to je bio slučaj Agadeza. U Agadezu, e, dakle u Nigeru, migracijski centar, e, izuzetno važno mjesto, e, isto tako za proučavanje o specifične lokacije i to je primjer kompleksa, dakle velikog broja podataka koje smo objedinili. Smisao ovog proizvoda je bilo da se zapravo utvrde točne lokacije različitih komponenata, isto tako i različitih lokacija e, i što se tiče vojnih baza i što se tiče bolnica, e, dakle komunikacijskih veza, škola, džamija, aerodromskih pista, sve oni elementi koji mogu odrediti na ovoj slici kako bismo upravo potpunili e, ove svemirske podatke i svemirske slike sa otvorenim izvorima i kako bismo kroz ove otvorene izvore mogli imali bolje razumijevanje same situacije na samom mjestu. U tom pogledu, dakle, suradnje mi smo pokušali sa državama članicama razviti prije svega kod ovih e, otvorenih izvora imati stalan pristup, razmjenu upravo ovih e, tipova podataka kako bismo onda u konačnici mogli imati jednu stručnu i dobru analizu. Još jedan primjer koji vidite ovdje vezano uz migracije koji se tiče upravo, zapravo riječ je o Turskoj obali. Imate dvije slike ovdje koje vidite na dva različita datuma. Prvi je slika 1. listopada 2015. godine, a druga slika je pet dana kasnije. Ako možete bolje pogledati, vidite razlike između prve i druge slike vidite bijele e, točke na ovom drugoj slici pet dana kasnije. Možda možete zamisliti što to jeste, što su ove bijele točke na ovoj fotografiji, ali da vam evo dam rezultat e, same analize u činjenici zapravo ove bijele točke su zapravo paketi koje su koristili migranti u kojima se nalazi vanbrodski motori, dakle kad su kupovali e, dakle gumene čamce i upravo ovi paketi koje smo analizirali vidjeli smo da je riječ o vanbrdskim motorima. To je jedan detalj, ali izuzetan važan indikator e, samih aktivnosti u kretanju migranata i kako bismo onda ovu specifičnu lokaciju analizirali, kako bismo mogli nadzirati ova ista mjesta da vidimo koje se aktivnosti tu odvijaju. Još jedan primjer, to je Livijska obala i ovdje jedan rezort, e, nekadašnji rezort e, koji se koristi krijomčari kako bi se na tim mjestima okupljali migranti. Interesantno je da se na dnevnoj bazi optičkim, radarskim e, dakle, elementima može se promatrati situacija na dnevnoj razini, te isto tako možda se dobro ne vidi na ovim fotografijama, ali jamčim da imamo identifikaciju samih gumenih čamaca koji su spremni za mora. Isto tako vidimo i nazočnost ljudi koji su spremni se prebaciti u te čamce i krenuti Mediteranom. 2000 ljudi koji su ovdje pripremani, koji su trebali biti prebačeni preko Mediterane, što znači da je izuzetno važno tempiranje same aktivnosti, informirati u pravodobno i Frontex o svim saznanjima, te isto tako i ostale službe, a to je ono što činimo upravo na svakodnevnoj razini. Još jedan primjer koji se tiče Ukrajine i same situacije u Ukrajini, SatCen je zapravo podupiratelj e, misije kako bismo evo vidjeli e, jedna četvrtina ukupne e, aktivnosti je podređena informacijama OECD-a. Kao što vidite, gledali smo vojne aktivnosti koje se odvijaju u samu granicu, i identificirali eventualne dakle, tenkove, te isto tako i laka oklopna vozila i kamione, kako bismo vidjeli kretanje ovih elemenata na samoj lokaciji. Ove svakodnevna aktivnost je jako važna kako bismo ove informacije mogli proslijediti dalje. Ista lokacija na ovoj slici u Ukrajini Također imamo isto tako i procjenu štete koja se dogodila nakon bombardiranja, te kako bismo isto tako utvrdili razinu razaranja i različitih utjecaja i što se tiče na samim građevinama nakon bombardiranja, to je također jedna važna, e, važan aktivnost e, na svakodnevnoj razini. Minsk, sporazum iz Minska, te isto tako implementacija sporazuma iz Minska, sastavni je dio svakako je u cijelosti pokriven sam ovim dokumentom. Još jedan primjer, sirijski primjer koji se tiče u ovom slučaju e, zapravo ruskih vojnih snaga vidimo razliku e, šest mjeseci između prve fotografije i druge fotografije Moramo imati arhive kako bismo mogli uspoređivati, kako bismo mogli uspoređivati ove više struke podatke. Prije svega ova studija je pokazala da, da vidimo evoluciju same nazočnosti ruske vojske. Vidimo ogromnu razliku između ove dvije fotografije i naravno da imamo vidimo daleko veći broj bojnih helikoptera i bojnih zrakoplova novih zgrada koje su nastale, zaključak e, temeljem toga je da zapravo nisu samo nazočne sirijske snage, već da se ove snage ruske nalaze tu već jako dugo vremena. Alepo, kao sljedeći primjer, e, mjesto koje sigurno poznajete, a intenzivno bombardiranje e, ovog grada i ove lokacije Također smo analizirali, pratili smo situaciju, te isto tako i sva šteta koje se tamo dogodila. Želim bih e, završiti sa ovim primjerom koji sada vidite, koji se tiče e, bombardiranje Sjedinjenih američkih država, Sirije, Al-Sherat, e, Al zračne luke 7. travnja 2017. godine. iako važno je pokazati da je isto tako za Evropsku službu za vanjsko djelovanje kako bi imali točne podatke o učinkovitosti bombardiranja i mogli smo u vrlo kratko vrijeme prikupiti podatke i fotografije sa lica mjesta, te isto tako utvrditi točnu učinkovitost samih raketa na samom terenu možemo kazati da su uglavnom uništili e, dakle ona skladišta, podzemna skladišta i skloništa za avione, te isto tako i skladišta nafte, maziva i kerozima. Vidite slike prije bombardiranja i poslije bombardiranja, vidimo jasna oštećenja i uništenja Opći zaključak e, je i isto tako u Dakle, ostala je dakle, i sama pista u punoj funkciji, ne samo da e, su uništena ova e, zdanja oko same piste. Posljednji primjer koji bih želio prikazati, a to je primjer isto tako jedne važne tematike, a koji se tiče Evropske unije i država članice, E, mas, oružje za masovno uništenje. Ovdje je riječ o jednom skladištu u Siriji. Prije svega strašno važan segment našeg satelitskog centra da se prati situacija na licu mjesta, a isto tako je kao primjer u 2015. godine mi smo aktivno OPC, eh, OPCV organizaciju u njihovim aktivnostima kad je bilo riječ o eliminaciji samih eh, kemijskog naoružanja na licu mjesta. Želim bih završiti sa dva elementa koja se tiču mm, naših aktivnosti aktivnosti, odnosno dvije teme koje smatram da su najvažnije. U velikom broju dokumenta vidimo inovaciju, to je lijepa riječ, možda je lijepo je koristiti u samom tekstu, ali što znači konkretno inovacija za sad cen e, kao primjena, isto tako i usluga, činjenica je da e, pristup e, svemirskim podacima danas više nije nikakav problem niti tematika. Imamo vrlo jednostavan pristup ovim podacima prije svega kad je riječ o komercijalnim e, opskrbiteljima imamo čitav popis konstelacija satelitskih kretanja što je vrlo lako onda u kratko vrijeme prikupiti ove podatke. Sada su upravo inovacije koje su tu kako ovu ogromnu bazu podataka i količinu podataka upravljati njome. Sada nam je potrebno zapravo vidjeti različite elemente kako možemo sa instrumentarijem e, ovu ogromnu bazu podataka obraditi. Ne treba nam e, svi podaci, mi trebamo samo oni podaci koji su korisni i to je ono što tražimo od industrije, od poduzeća, ne da dobivamo ukupnu količinu podataka, već samo relevantne podatke. Primjer, imamo redovito zahtjev monitoringa libijske južne granice 1200 km dužine i čudno je zahtjev da zapravo svakodnevni monitoring, to je apsolutno nemoguće da se na dnevnoj razini 1000 km granice prati, pa čak i e, kapaciteti Sjedinjenih američkih država to ne mogu, što znači da veći broj satelitskih centara to ne može učiniti. Ono što smo zamolili komercijalne, komercijalne e, opskrbitelje da točno utvrde lokacije gdje se događa tijek e, izbjeglica, gdje imamo e, zapravo protok naoružanja kako bi razvili e, specijalne instrumentari za detekciju ovih kretanja i da nam daju samo korisne podatke s kojima možemo onda raditi. To je primjer. Ali sada je zapravo izazov da se e, izvede algoritam temeljem svih podataka koje smo dobili, kako bismo onda temeljem njih razvili mašinsko učenje ili dubinsko učenje takvih obavještajnih e, dakle umjetnih podataka i umjetne inteligencije koji danas koristimo. Još jedan dio tiče se samih resursa i moj osobni stav vezano s tim je da ukupan broj dokumenata koji se tiče globalne strategije, svemirske strategije i ostalih segmenata i drugih političkih deklaracija, govorimo zapravo o ogromnim sredstvima koje se koriste, koje isto tako, evo, pripremne akcije u periodu koji obuhvaća ovaj segment 90 milijuna eura. Možemo govoriti isto tako i e, Europskom fondu za obranu, to je milijarda eura. Znam da sigurno raspravljate o tome, no za satelitski centar koji je dio e, skrb situaciji koji je zapravo jedna od važnih izvora informacija za Europsku uniju, jako je teško preživjeti kao direktor sa cena ono što mi je potrebno 2 milijuna eura, oko 2 milijuna eura, samo kako bih održao sadašnji kapacitet centra i to je izuzetno teško dobiti, dakle ovih skromnih 2 milijuna eura. S obzirom da smo agencija vijeća, ja moram isto tako kazati da zapravo smo mi na neki način e, kao sad cen, dakle raspravu koju vodim na redovitoj razini, isto tako i sa visokom predstavnicom koju sam želi objasniti ovu situaciju, da vidimo što je moguće učiniti kako bismo zadržali postojeći kapacitet našeg centra. U različitim dokumentima govorimo o fantastičnim, e, dakle govorimo o stvaranju radnih mjesta, unutarnjem tržištu, inovaciji, istraživanju, ali ni jedne riječi o kako da se e, na neki način kapaciteti obrane i sigurnosti izgrade. I to bi ujedno bio i moj zaključak, a upravo zato što smo predani samo u akciji i ja mogu kazati da o samo akcijskom segmentu i u samoj situaciju mogu kazati što što. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala vam lijepa. Uvjerena sam da će sada e, kolege se htjeti javiti i postaviti puno pitanja. Hvala lijepa. E, e, ja ću početi od kraja vašeg izlaganja, a to je financiranje vaše agencije. E, vi ste zavjetodavna agencija. Jedna e, druga agencija te vrste, a to je Europska obrambena agencija, imala je jako puno smanjenja proračuna zbog države članice koja izlazi iz e, unije. Je li ta ista agencija bila, je li ta ista država bila ona koja je utjecala na smanjivanje vašeg proračuna? možda nam možete dati nekoliko argumenata kako bismo mogli podržati vaš zahtjev. E, vi jeste agencija vijeća ali e, možda bismo i mi mogli imati određenu političku e, notu prilikom određivanja toga. Drugo pitanje, li ste nam puno impresivnih detalja i pokazali nam ih ovdje. Većina stvari koju vi dobivamo od vas zapravo dolaze od komercijalnih satelita. Dakle, nisu to e, izvorno naši sateliti. Postoje i drugi e, sateliti koje mi šaljemo u svemir. Možemo li e, njih, od njih dobivati informacije? Je li moguće dobivati iz naših satelita informacije? Ako je li to predviđeno, a ako nije? zašto nije. A isto tako, jesu li oni koji od vas dobivaju informacije automatski priključeni na vaš sustav, pa onda dobivaju te podatke automatski ili pak ste vi koji nudite određene podatke, pa onda oni biraju iz tih podataka koje ste im vi ponudili. Hvala, Claire Moody ima riječ. Puno hvala. Da, među pitanjima što sam vam i željela uputiti, jedno se upravo odnosilo na proračun. Također sam vam htjela e, pitati nešto i ovako e, o samim reakcijama. Vi ste govorili o tome kako se svakodnevno financirate, ali bi me zanimalo isto tako i ovo što ste govorili o E, iznajmljivanju uređaja, ali govorili ste dakle o svakodnevnom financiranju i mislim da ćete nam to već reći kada budete odgovorili na pitanje gospodina Galera. Imam jedno konkretnije pitanje. E, kada ste počeli pokazivati slajdove s primjerima, onaj prvi mislim da je i e, slajd dolazi iz Nigera. Zapravo nisam shvatila na što ste vi gledali i kako to povezujete sa e, modelom migracije. Možete li nam to malo konkretnije obrazložiti jer nisam dobro shvatila. I za kraj govorili ste o tome da se ne koriste samo sateliti već i druge izvori informacija Mislim da ste govorili o društvenim mrežama koje bi u to bile uključene. Zanimalo bi me e, kako bi takvi izvori i takvi mediji se u to uklapali. Vi govorite o specifičnim podacima, ali kako biste dobili specifične podatke morate sasvim izvjesno e, i tekako dobro e, se baviti selekcijom podataka koje, koje prikupite. Hvala. Gospodin Kuzoper moj. E, hvala lijepa. Htio bih čestitati e, ravnatelju agencije na ovim svim vrlo korisnim informacijama Nadovezat ću se na gospodina Galera. Više od 90% kapaciteta kojem imamo na raspolaganju dolaze iz komercijalnih operatera. Ja mislim da to predstavlja slabost. Može li Europska unija imati vlastite satelite koji bi dakle bili baš naši? I možete li nam reći treba li vam više personala? vi zapravo i ne raspolažete velikom količinom sredstava. Vi tražite 2 milijuna eura godišnje kako biste održali e, izvođenje vašeg vrlo važnog zadatka. Da li Evropska unija e, koja je značajna ekonomska sila može izdvajati i želi izdvajati ova sredstva. Gospodin Strobovski. Hvala. Ah, gospodine ravnatelju, ah, hvala na kratkom predstavljanju i vrlo sažetom satelitskog centra Europske unije. Nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Galer, koji ima puno iskustva na ovom planu. Naime, njegova su me pitanja nadahnula da vam postavim dva pitanja. Najprije mi o satelitskom centru znamo jako malo. Taj centar postoji od 2002. godine kada je donesena odluka. Shodno informacijama koje smo jučer dobili, mislim da e, nam nije dovoljno ovo što sada znamo. Moramo saznati više i morali bismo stalno dobivati informacije o radu vašeg centra naročito kako bismo mogli pomoći e, kada se radi o pitanju proračuna. Druga stvar o kojem želim govoriti, moram reći da mi se jako dojmio koliko su razgranate vaše operacije. Čak i u ovakvom kratkom izlaganju shvatio sam da se bavite puno, sa puno aspekata sigurnosti. Htio bih također zatražiti od naše predsjednice da razmotri mogućnost da odemo u posjet vašem centru. To bi vjerojatno bila mogućnost da saznamo više i da vam uspijemo bolje pomoći kada tražite sredstva. A sada još jedno pitanje koje geografsko područje pokrivate, govorili ste u Africi primjerice. Mene zanima koje su u geografskom smislu granice vašeg rada. Što se tiče satelita, govorili ste o Kopernikusu. S naše strane mi radimo što e, više možemo kako bi sateliti Galileo i Kopernikus bili korišteni u vojne svrhe, ali ima i drugih koji nisu bili napravljeni u tom smislu i e, koji se ipak koriste u te svrhe. Pitam se također e, na koji način koristite e, informacije iz od komercijalnih satelita, da li za to morate platiti ili te informacije dobivate besplatno. Prolazim sada na moje posljednje pitanje. Radi se o sigurnosti vašeg sustava. Imate li takav sustav? Kako ga e, možete e, usporediti i vidjeti kako se to može raditi e, kada se radi o samom nadzoru i sigurnosnom sustavu i kibernetičkim napadima. Hvala lijepa. Postavili ste vrlo zanimljiva pitanja. Mnoge od njih sam i ja htjela postaviti. Što se tiče posjete, mislim da na sastanku proširenog predsjedništva možemo razgovarati o takvoj posjeti i da možda odemo i u vaš centar. Evo sljedeće pitanje. Hvala lijepa. U potpunosti se slažem s onim što je rekao poljski kolega i što ste vi rekli da bi bilo jako dobro da odemo posjetiti satelitski centar. Sasvim sigurno e, bio bi zainteresiran za nešto takvo. Imam nekoliko pitanja o e, vašem izlaganju koje je bilo jako dobro. Prvo pitanje e, vezano je za Libiju i satelitske slike koje ste prikazali. Rekli ste nam da ste informirali Frontex o tome što ste vidjeli putem satelitskih snimki. Zanima me surađujete li i s libijskim vlastima ili to uopće ne dolazi u obzir budući da ne znate tko su stvarne libijske vlasti. Drugo pitanje koje imam, pokazali ste nama razrušeni aerodrom u Libiji. Rekli ste nam da je e, poletno-sletna staza e, ostala apsolutno netaknuta, bez ikakve štete, dakle netaknuta. Evo hvala, britanska kolegica dala mi je koja je prava, rekla mi je pravu riječ. Čemu služe te slike? Jesmo li mi dio rata u Siriji? Jesmo li mi u to uključeni kao Evropska unija? Zašto mi to radimo? Kome mi šaljemo te satelitske snimke? osobno mi se to učinilo zanimljivim, ali pitam se iz kojeg se razloga e, snimaju te snimke u Siriji. Hvala lijepa. Gospodine Nardi, imate riječ. Hvala lijepa. E, izuzetno mi se svidjelo vaše izlaganje to je strateški element koji je ključan na planu sigurnosti Europske unije. Razumijem vašu frustraciju i mi također osjećamo tu frustraciju, gospodin Galer, e, kolega Javier, isto tako. Iznenađuje nas da 90% naših podataka dolazi iz komercijalnih izvora. Jest da živimo u kapitalizmu, to je izvjesno, ali toliki postotak e, mi se čini da predstavlja, da ukazuje na to da je Europska unija jako kratkovidna. To je na rubu e, samoubojstva sa strateškog stanovišta. Moram je također reći da sam zabezeknu da se radi o 2 milijuna eura koji predstavljaju problem. A radi se o tako važnom području. Mi ćemo dakle raditi na tome da se ne samo dobiju ta dva milijuna, već isto tako da postepeno ti strateški podaci koji predstavljaju statelitske snimke, da one se više uklope u institucionalnu strukturu. Vi ste, e, mislim, također izrazili kritike e, što se tiče zasljepljenosti e, kada se rade, kad se radi o našim čelnicima koji ne svačaju koliko je bitno ovo strateško područje. I još nešto vezano za Agades. Platforma u starumu koju ste pokazali zapravo pokazuje e, različite tijekove vezane za opskrbu. E, to je e, ograničeno, ali radi se o opskrbi do koje dolazi za Boko u različitim dijelovima Malija. To je nešto što znamo. I moram reći da je izuzetno frustrirajuća činjenica da vi te strateške informacije dajete, a istovremeno nema rezultata jer nema odgovarajuće mogućnosti na terenu. Kao kad bi neki liječnik znao točno kako se neka bolest liječi, ali ne bi bio u mogućnosti da e, izda recept bolesniku za taj odgovarajući lijek. U svakom slučaju vi jako dobro radite i u potpunosti vas podržavam. Hvala lijepa. Ovim smo zaključili popis e, govornika. Ravnatelju imate riječ. Hvala lijepa na ovim e, doista važnim pitanjima i važnim temama koje ste spomenuli kako bih vam odgovorio na sva ta različita, ali važna pitanja, počet ću dakle, sa Europskom obrambenom agencijom. To je također agencija vijeća. I misija te agencije jest potaknuti suradnju između država članica u pogledu važnih e, programa. Redovito se sastavim s gospodinom Domekom, razgovaramo o situacijama i mogućnostima za budućnost. U protekle dvije godine bilo je moguće dobiti bolju podršku od država članica. Naš centar, međutim, radi na drugoj razini, radi se o primjenama, uslugama, operativnoj razini. Imamo direktni kontakt s krajnjim korisnicima. Također imamo i odbor u kojemu sjede predstavnici 28 država članica. Njih uvjeriti, treba uvjeriti dakle, koji nam resursi trebaju, prvo kako bismo uopće održali postojeće kapacitete, a također i u budućnosti ih dodatno razvili. Međutim, prvo želimo jednostavno održati postojeće kapacitete, to je za sada glavni cilj. Aktivno sam raspravljao sa tim zastupnicima, odnosno predstavnicima država članica. Neke države su pokazale zanimanje kako bi se poboljšao doprinos e, našem proračunu i konkretno ćemo jako brzo vidjeti koliki će taj doprinos e, i biti u konkretnom. Ono što želim naglasiti jest da na nacionalnoj razini je izuzetno važno imati dobre kapacitete i posjetiti nacionalne e, službe koje zapravo razvijaju svoje kapacitete umjesto da ih samo održavaju. I one se trude da e, za njih je prioritet poboljšati i povećati proračun. Dakle, moj jednostavan, jednostavna izjava je da sad to nije slučaj kada je riječ o našem centru. Dakle, radi se zapravo o odlukama samih država članica. One trebaju odlučiti hoće li uložiti taj dodatni napor ili ne. Također mi podupiremo OESS, već sam vam dao primjer. Koristimo ono što mi zovemo oporavak troškova. Dakle, to nije proračunski doprinos država članica, već se radi o specifičnom financiranju komisije kako bi se pružila podrška OESS-u. Međutim, to nije održivo rješenje, već e, se odnosi, vrijedi samo za ograničeno djelovanje, vremenski ograničeno, geografski ograničeno. Međutim, to nije održivo rješenje za budućnost. Zapravo, treba pronaći jedan održivi financijski model e, za budućnost, to je za sada veliki izazov i naši E, članovi razmišljaju o tome kako pronaći jedan održivi model financiranja. Također smo imali pitanje o satelitima. Na razini Europske unije imamo satelite Sentinel. Kao što sam rekao, oni nisu ne koriste se u obrambene i sigurnosne svrhe, već su jednostavno jedan dodatak našem djelovanju i ponovno riječ je o političkoj odluci. U budućnosti treba odlučiti o tome hoćemo li imati satelite koji se koriste isključivo u obrambene i sigurnosne svrhe i primjerice imati e, satelite sa izuzetno visokom optičkom rezolucijom. Jer mi možemo koristiti e, takvu visoku rezoluciju i podatke koje dobijemo e, na dvostruki način, dakle i u komercijalne svrhe kada je riječ o Europskoj službi za vanjsko djelovanje i komisiji, oni upravo sada razmatraju tu mogućnost i povezane opcije. Također rekao sam da imamo pristup različitim nacionalnim sustavima e, koji nude podatke i slike u visokoj rezoluciji, primjerice, tu ima, njemački sustav, kozmo, e, sajme italijanski sustav. U praksi je teško koristiti te nacionalne sustave jer trebamo imati, trebamo imati operativni pristup a raspravlja se i o sljedećoj generaciji sustava koji bi trebali omogućiti jedan operativan pristup. To je dakle još jedna mogućnost koju bismo mogli iskoristiti u budućnosti. Kolege iz Europske službe za vanjsko djelovanje aktivno rade na tome. Govorio sam o satelitima Sentinel u kontekstu sustava Kopernikus, ali imamo i također posebne misije. Dakle, Kopernik može kupiti komercionalne podatke u visokoj rezoluciji, postoji dakle, tržište za to, postoji pristup dobrim podacima koje mi možemo koristiti i u ovom trenutku to jako dobro funkcionira, ali koliko ja znam, to nije, nije jedan eh, sustav koji se može zauvijek primjenjivati, ali ne znam kako će biti u budućnosti, hoće li komisija moći i dalje kupovati te podatke su izuzetno relevantni. Još jedno pitanje odnosilo se na e, korisnike satelitskog e, centra, odnosno korisnike podataka. Glavni korisnici su Europska služba za vanjsko djelovanje. Ona je naš, Europska služba je dakle prvi korisnik, najglavniji, dakle vojno osoblje, centar za obavještajne podatke i također e, imamo i podatke koje koriste civilne misije. Dakle, svi ti korisnici su glavni korisnici naših podataka, naših usluga i imamo također s njima konstantni dijalog kako bismo na pravi način ispunili njihove potrebe. još je tu jedna inicijativa, takozvani SAJAK, kapacitet za obavještene podatke, dakle to je divizija Centra za obavještene podatke. surađujemo sa tri direktora kako bismo razvili te kapacitete za osviještenost o situaciji, što je važno i za kredibilitet Europske službe za vanjsko djelovanje. Imamo sve više država članica koje koriste naše podatke kako bi dopunili nacionalne kapacitete i sve više imamo i snažan interes država članica u smislu e, komunikacije, kontakata, imamo sna, stalne bilateralne rasprave kako bismo i potaknuli takvu jednu pozitivnu podršku. E, govorili ste i o reciprocitetu, međutim to ne funkcionira baš dobro. Uglavnom je to jedna jednosmjerna podrška i to je teško jer riječ je o području obavještajnog djelovanja, a to je samo po sebi jedan, jedno osjetljivo djelovanje i nije lako imati snažnu podršku. Evo, direktno to kažem, jasna mi je situacija, međutim, e, druga dva direktora Europske unije koji su zaduženi za obavješteno djelovanje, mi pokušavamo dobiti podršku od država članica, ali e, kažem jednostavno to je nacionalna odluka koliko države članice žele doprinijeti našem djelovanju. Što se tiče proračuna i pripremnog djelovanja, u ovom trenutku pripremno djelovanje se fokusira na područje istraživanja i prva tri koraka se tiču pomorskog nadzora, vojne opreme, opreme za vojnike i također mapiranja disruptivnih tehnologija. Dakle, mi se zapravo ne bavimo isključivo tim prvim korakom, a što se tiče sljedećeg koraka, 2018. 2019. ćemo vidjeti kako ćemo dalje, ali za naš centar je to važno jer imamo već 25 godina iskustva i možemo, naše iskustvo može pomoći, naše operativno iskustvo može pomoći novim službama u budućnosti. Dakle, to je dio odluke koja treba biti donesena i sa komisijom i sa Europskom obrambenom agencijom. Što se tiče Nigera, zašto Niger, zašto je eh, on sam po sebi eh, zanimljiv, mi smo zapravo proučavali grad, ali kada je riječ o migracijama ne pratimo samo obalu, ne želimo samo odrediti odlazak eh, migranata koji žele prijeći more, već prekasno je kada su oni već na obali. Želimo vidjeti i razumjeti sam tok, sam e, priljev migranata i gdje je zapravo, e, gdje je polazišno, njihovo polazište. Niger se smatra svojevrsnim čvorištem, tu dolazi do konvergencije e, različitih migrantskih tokova i zato je važno to razumjeti kao dio cijelog sustava migracija. Dakle, mi pratimo i unutrašnjost Afrike, različite zemlje, ali i obalu, dakle kako migranti dolaze do obale, kako bismo mogli na vrijeme obavijestiti relevantne aktere. Što se tiče izvora, otvoreni izvori su e, izuzetno važni kada je riječ o procesu osviještenosti o situaciji. Otvoreni izvori sami po sebi nisu povjerljivi, već otvoreni i zato želimo potaknuti suradnju s državama, članicama i drugim akterima, a počinjemo sa otvorenim izvorima. Oni zapravo, za to je potrebno iskustvo, ne radi se jednostavno o tome da pretražite internet kako biste pronašli relevantne podatke. Ne, treba razviti specifične alate e, i imati pristup relevantnim podacima, jer postoji jako puno, velik broj tih otvorenih izvora, to je jedno obećavajuće područje i mi pokušavamo dakle, uspostaviti jedan pristup, ali i pristup dodatnim izvorima. Kako bismo dakle, imali dobru analizu e, slika i fotografija, trebamo dodatne podatke, jer vertikalni prikaz nije dovoljan kako bismo sustavno razumjeli što se događa potrebni su nam dakle dodatni elementi. Kada je riječ o misijama i operacijama na terenu, mi njih kontaktiramo kako bismo dobili odmah podatke s terena. I s državama članicama također e, raspravljamo jer želimo dobiti te dodatne elemente i na kraju osigurati bolji e, proizvod. Što se, se tiče industrije, je li slabost imati tako jaku vezu s industrijom, pa na to ne znam e, odgovoriti, jer u ovom trenutku ta suradnja, taj kontakt e, jako dobro funkcionira. Doprinos industrije je dobar, oni su orijentirani na sigurnost i obranu, jako se puno trude i troše puno novca kako bi razvili relevantne sustave. Međutim, e, pristup komercijalnim sustavima nam omogućava, to su zapravo javni podaci, i ako dopustimo dakle, analiza koju radimo nakon što dobijemo sirove podatke, analiza je obično povjerljiva i konačni zaključci nisu dostupni javnosti. Dakle, imamo, radimo sa javnim, javno dostupnim podacima, međutim ono što na kraju dobijemo jesu povjerljivi E, zaključci koje izvedemo na temelju analize. Imamo pristup i vladinim e, sustavima, sustavima vlada, što je jako dobro, jer imamo pristup povjerljivim nacionalnim podacima i u određenim slučajevima pokazalo se da je jako važno imati kontakt e, s određenim državama i ne samo kontaktirati javne pružatelje podataka. Dakle, važno je imati e, zapravo taj pristup vladinim sustavima. Razvoj e, europskih satelita u budućnosti koji bi bili više orijentirani na sigurnost i obranu, to je ponovno jedna politička odluka i radi se o kreatorima, o donositeljima odluka koji će, one, koji će oni prioritete e, odrediti. Dakle, ja mogu jednostavno reći o tome, ali važno je dakle da oni odluče. Što se tiče osoblja, u ovom trenutku imamo 130 zaposlenika koji rade u našem satelitskom centru. Bilo bi nam naravno veliko zadovoljstvo eh, imati vas kao goste. Mi se nalazimo eh, blizu Madrida, Dakle, to je jedna, e, naš centar je jedna velika obitelj i svakodnevno konstruktivno surađujemo, imamo i specijaliste na visokoj razini. A budu, bude li nam trebalo više ljudi, to će ovisiti o potrebama koje ćemo morati ispuniti. Također trebamo i proširiti našu zgradu kako bismo mogli e, stvoriti prostor za nove zaposlenike. Međutim, e, to nije ja trenutno Dakle, treba razmotriti, to treba razmotriti, ali s tim u vezi sam kontaktirao države članice, jer e, za to je naravno potreba, potrebna financijska e, podrška. Ali spreman sam proširiti satelitski centar ako države članice i e, Europska služba za vanjsko djelovanje i drugi korisnici to budu smatrali nužnim. Što se tiče još preostalih pitanja, Dakle, kada je riječ o proračunu, o tome sam vam već nešto rekao. Mi smo orijentirani na naše korisnike. Dakle, mi nećemo nešto proizvesti, osigurati neki proizvod zbog toga što smo odlučili da postoji rizik u, u nekoj zemlji i nećemo to napraviti na vlastitu ruku. Već prvo trebamo zaprimiti zahtjev korisnika Europske službe za vanjsko djelovanje država članica neke međunarodne organizacije dakle mi smo fokusirani na naše krajnje korisnike ovisno o tome što, što krajnji korisnici zahtijevaju, mi djelujemo u skladu s tim. Dakle, nema tu zapravo ograničenja korisnici na slobodan način mogu reći što im je potrebno. Mi imamo postojeće kapacitete i onda sa korisnicima raspravljamo možemo li u potpunosti ili samo djelomično ili nikako zadovoljiti njihove potrebe. Mi objašnjavamo što možemo, a što ne možemo učiniti. Kada je riječ o tome koje područje pokrivamo, e, također nema tu ograničenja, već ovisi koji su nam podaci dostupni. Ponekad imamo zahtjev za arktičko područje i ako imamo pristup podacima, onda možemo također e, tu djelovati. Međutim, nema ograničenja kada je riječ o geografskoj pokrivenosti. Međutim, postoji zapravo jedno ograničenje, ne možemo djelovati na, nad teritorijem e- Europske unije, već samo izvan jedino ako određena država članica eksplicitno ne zatraži podršku našeg centra e, zbog nacionalnih potreba, dakle u tom slučaju da, međutim mi djelujemo, dakle možemo jednostavno djelovati izvan teritorija. Što se tiče Kopernikusa, danas postoji sigurnosna komponenta tog sustava e, i to se odnosi na pomorski nadzor, graničnu kontrolu i mi mi smo uključeni u rad Kopernikusa kao koordinator i imamo također pristup kontributivnim misijama, ne podatke Sentinela, već podatke komercijalnih pružatelja podataka, a troškove pokriva e, komisija, dakle taj dio programa Kopernikus. Što se tiče podataka, imamo dakle pristup besplatnim podacima u okviru e, programa Kopernikus. Međutim, kada komercijalne pružatelje podataka tražimo za podatke, za te podatke treba platiti. I treba također i platiti za pristup nacionalnim podacima, osim kada je riječ o 13 slika svakog sustava. Međutim, kada pređemo tu brojku, onda treba platiti. Što se tiče sigurnosti našeg satelitskog centra, to mi imamo e, zaštitu, dakle to je sigurno okruženje i nalazimo se u jednoj vojnoj bazi, što znači da nas španjolska vojska štiti, ali sam satelitski centar, mi imamo razne sustave za zaštitu, razne sigurnosne sustave i također kada je riječ o komunikaciji, ako trebamo dostaviti e, povjerljive podatke krajnjim korisnicima, onda trebamo imati sigurne kanale za vezu. Imamo e, povjerljivu mrežu Europske unije koju aktivno koristimo. To je veza dakle e, između nas i Brisela. Imamo direktnu poveznicu. A za ljude na terenu je to i dalje zapravo jedno nerješeno pitanje, dakle imati s njima sigurnu vezu. Što se tiče kiber zaštite, kiber napada, naravno mi smo e, meta kiber napada, imamo, zapravo redovito smo izloženi takvim napadima i želimo u potpunosti zaštititi naše sustave i na tome radimo. To je također dio naših aktivnosti. I posljednje, putova, e, posljednje pitanje je bilo o Libiji podupiremo Frontex. Frontex je naš e, korisnik u smislu granične kontrole. Dakle, to je dobra suradnja između agencija. I također imamo dobru sinergiju kada je riječ o službenoj literaturi. Mi, dakle, na konkretan način želimo e, provesti tu sinergiju između agencija i želimo i proširiti tu suradnju, a Frontex je jedan dobar primjer. Naravno, nemamo političkog kontakta s libijskim e, vlastima. Imamo i političke aktere na europskoj razini koji se time bave. Dakle, nemamo uopće kontakta sa libijskim vlastima. Što se tiče Sirije, zašto proučavamo situaciju u Siriji? pogotovo nakon e, američkog bombardiranja. Naša je uloga informirati donositelje odluka i operativne aktere. I oni potom trebaju donijeti odluku, odnosno odlučiti kako žele iskoristiti naše podatke, možda za pregovore. I to je važno. Imali smo i dakle, Amerika je najavila to bombardiranje i bilo je važno dati mišljenje o tome i pružiti podršku. U Libiji 2011. ako se sjećate, mediji su najavili, ne sjećam se e, naziva tog e, uzletišta u Libiji, ali ono je uništeno i europski donositelji odluka su to iskoristili kako bi rekli da je dakle, uzletište u Bengaziju uništeno. Mi smo analizirali stanje na terenu i vidjeli smo da ništa nije uništeno. Dakle, važno je da donositelji odluka e, imaju na raspolaganju pouzdane i relevantne informacije prije nego što izađu u javnost. Eto, to je jedan primjer koliko smo mi zapravo korisni. Dakle, imamo jako puno komercijalnih pružatelja usluga s kojima surađujemo i kada je riječ o Agadesu, objasnio sam zašto tamo djelujemo i želim vam zahvaliti na pitanjima i na podršci. Hvala. Žele li možda zastupnici reagirati. Mislim da je ovo bila doista zanimljiva razmjena gledišta i puno smo toga naučili i naravno mislim da je potrebno i dalje djelovati nakon ovog sastanka pa ćemo zato ostati u kontaktu. I također treba o ovome raspravljati i na sastanku proširenog predsjedništva pa bismo e, tada mogli, nakon toga zapravo mogli iznijeti neke prijedloge o misiji SEDEA. Direktore, hvala vam e, na dolasku i molim vas e, da za jedan pljesak. Thank you. Um, next point of the agenda is... Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, ali ona počinje u 11.30 pa imat ćemo sada kratku stanku. dopuna Bueno,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

Hvala Ja razumem, ja. razumijem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

Hvala Hvala Thank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 da se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 Uh <laughs> je možda Da, osobe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

Prelazimo sada na posljednju točku današnjeg dnevnog reda sastanka odbora e, za sigurnost i obranu. Radi se o razmjeni mišljenja o obrambenim politikama Europska unija Kanada. Podsjećam vas da je prošlo svega nekoliko mjeseci otkako je potpisan sporazum CETA. To je trgovinski sporazum koji se dugo pregovarao, a dao je vrlo pozitivan rezultat. Jako mi je drago što mogu pozdraviti izaslanstvo kanadskih zastupnika s njima je i ekscelencija veleposlanik Damjan Kostelo, kojeg vrlo dobro poznajete. Tu e, su e, kako zastupnici, tako i e, senatori iz Kanade. Izaslanstvo predvodi Scott Sins iz Kanadskog parlamenta. A s naše strane razmjenu mišljenja o bogati će gospodin Gabor Ikloti, on je ravnatelj u Europskoj e, službi za vanjsko djelovanje. Na samom početku ispričavam se što ću uskoro morati otići jer moram na led za Kijev. E, međutim, zamijenit će me e, potpredsjednik pod odbora za eh, sigurnost i obranu. Ja sam inače Ana Fotiga, a moj potpredsjednik koji će me zamijeniti je Jaromir Ščetina. Biste li se mogli predstaviti e, i drago mi je da e, znamo da su ovdje s nama eto kolege iz Kanadskog parlamenta. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, evo došli smo s druge strane oceana da bismo vas pozdravili i e, da bismo s vama razmijenili mišljenja. Hvala na ovom pozivu. Dopustite mi da predstavim e, članove iz Islastanstva Kanada Europa. E, do mene je potpredsjednik, zastupnik iz redova liberala John Oliver do e, njega Don Davis iz Vancouvera, iz Nove demokratske stranke, a s nama su i senatori Down sa otoka Prince Edward i senator Malte iz Quebeca. I, ja sam ovdje, ja sam predsjedavajući izaslanstva o, i ja sam s Newfoundlanda i Labradora. Dolazim s malog otoka na istočnoj obali Kanade. Eh, Newfoundland je kao Island, samo što u Newfoundlandu imamo eh, drveće. Hvala na ovom pozivu. Hvala vama što ste došli. Za početak eh, možda bi bilo najbolje da damo riječ ravnatelju Klodiju koji će vam izložiti europske perspektive. A sada oprostite mi, ali moram otići. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, jako mi je drago da sam došao na ovaj sastanak i e, drago mi je što vam mogu pružiti informacije o onome što se trenutno događa u Briselu na planu sigurnosti i obrane. Htio bih vam dati jednu širu e, perspektivu, a naravno onda, ovisno o tome kakav ćete vi interes izraziti i s obzirom na naša pitanja, možemo zaći dublje u pojedine teme. Dobra je vijest da je sigurnost ponovno na dnevnom redu politike. Važno je e, da to spomenemo jer do toga dolazi nakon gotovo 25 godina gdje sigurnost nije bila više prvi prioritet. Dakle, sada e, se sigurnost opet vraća u prvi plan. 2003. godine posljednji puta se e, izradila e, strategija i tada se govorilo da Europa nikada nije bila sigurnija nego li danas. Međutim, Dovoljno je da gledate televiziju pa da vidite da situacija više nije takva. Prema tome i retorika se mora promijeniti. Došlo je do temeljnih e, promjena u percepciji kako javnosti, tako i političara što se tiče mjesta, sigurnosti i obrane. I to iz dva razloga. Prvo je naše okruženje kako razvoj događaja na istoku, a to je okupacija Krima od strane Rusije, te posrednički rat u istočnoj Ukrajini. Stalno dolazi do provokacija koje svakodnevno osjećaju ne samo zemlje partneri, već i države članice i to putem onoga što zovemo hibridni ratovi i kršenja zračnog prostora i tako dalje. To je nešto o čemu možemo svakodnevno čitati. Drugo je naravno taj fenomen Izisa, ne samo Izis, već općenito taj fenomen jednostavno u ovom okruženju mogu e, cvjetati e, različite terorističke organizacije i to je u velikoj mjeri postao dio našeg svakodnevnog života. Od Pariza do Brisela svugdje u Europi na velikom, u velikom broju država na puno mjesta svakodnevno može do, vidimo i e, nasilje i krv. Djeca su često e, zapravo predmet takvog pranja mozga. Neki od njih dolaze ovamo kao e, e, strani borci. Građani žele da ih država štiti. U javnosti dakle se uveliko očekuje i puno prije nego li nekada da ih država zaštiti. Drugo, u Europi u posljednjem razdoblju e, događale su se razne stvari koje u velikoj mjeri nisu bile pozitivne. Migracije, postoje velike e, razmimo iloženja e, u mišljenjima po pitanju migracija. Dakle, ne samo pritisak migracijskih tokova, već i reakcija na migracije. To jest nešto što predstavlja veliki izazov, baš kao i Brexit. Odjedanput jedna država članica je odlučila da izađe iz Europske unije, rekla mi ćemo lako postojati bez vas. Dakle, više se ne radi o velikoj uspješnici. Naglašavam to zato što se sada radi na pitanjima sigurnosti i obrane koji nisu nešto što se odnosi isključivo na sigurnost i obranu, već je nešto što ima puno šire implikacije, proces proširenja primjerice. Išao bih i dalje, e, rekao bih, usudio bih se reći da uspjeh ili neuspjeh u tom, e, e, na tom polju će rezultirati u tome kako će e, javno mjenje na to reagirati i kako će izgledati naša e, transatlantska veza. A e, bolja situacija e, može se odraziti i na bolju podjelu tereta e, na transatlantskoj razini. Htio sam jednostavno na taj način naglasiti da dijelimo interes E, da imamo zajednički interes da se situacija na planju sigurnosti obrane u Europi bude dobra, da uspijemo kako Europe radi, tako i e, za radi NATO-a, tako i radi transatlantske veze. E, sada nešto više o samom području sigurnosti i obrane. Pojednostavnjivat ću malo stvari, ali ono što se sada radi je usmjereno na tri stvari. Najprije, da države potroše više na obranu i sigurnost u širem smislu. Nadalje, da države e, puno bolje surađuju na tom planu nego li do sada. A treće, da se puno više usmjere na rezultate napora koji ulažu. Što se tiče ulaganja, mislim da je vrlo jasno e, i u Europi i u svim državama članicama NATO-a i općenito u svim članicama Europske unije da e, zbog ovakve situacije potrebno više ulagati u obranu. Međutim, proširio bih to područje primjene. Treba dakle više ulagati u različite sigurnosne aspekte, dakle obavještajne službe, u različite kapacitete, u e, kibernetičku e, aspekte i tako dalje. Ono što je jasno jest da moramo izdvojiti više sredstava. Dakle, e, moramo izdvajati više i vrlo je važno kako će se taj novac koji se izdvoji potrošiti, na što će se on trošiti. Trebamo promicati suradnju u Europi. Nastavimo li sa vrlo često fragmentiranim pristupom, onda će rezultat e, biti puno e, manji ako sve e, počnemo raditi dvostruko. E, pametna obrana NATO-a govori o tome da se sredstva trebaju objedinjavati i dijeliti. Moramo reći da ta politika, iskreno govoreći, je dala skromne rezultate. Moramo napraviti više i moramo se usmjeriti više na rezultate uloženih napora. Dakle, općenite sposobnosti koje moramo imati na raspolaganju i dobro ih koristiti. Nije dovoljno imati zrakoplov u hangaru i svako toliko vidjeti da e, su oni dalje u hangaru i da su e, fino čisti i e, da, im, da se sjaje. Ne, moramo ih koristiti. Imamo novu globalnu strategiju koja po, ima svoj plan, paket sigurnosti obrane koji se provodi. Što se tiče europskog dokumenta o globalnoj strategiji, radi se o dokumentu koji će Europa morati razviti moraju se uočiti naši prioriteti, a moramo dobiti ideju kako Europska unija vidi sebe u svijetu u sljedećem razdoblju. Tu se također ukazuje i na to kakve su naše ambicije. Važno je da imamo prioritete, određenu razinu ambicija vezane za te prioritete i vrlo je važno da se naš, naše aspiracije poprate odgovarajući kapaciteti kako civilni tako i vojni i to moramo napraviti na ispravan način. Dakle, e, ne nešto e, što će ostati mrtvo slovo na papiru, već izraditi stvari koje će dati konkretne rezultate. Potrebno je također da se pojedine institucije međusobno bolje usklade kako bismo učinkovito e, došli do rezultata. A isto tako moramo preispitati način donošenja odluka. Pogledamo li na tri prioriteta globalne strategije, Vjerojatno ovdje govorimo o upravljanju krizama, o kapacitetima zemalja partnera i govorimo također i o zaštiti Europe. To je zapravo vrlo slično onim trima glavnim zadacima NATO saveza. Dva prva područja tradicionalna su za Europsku uniju i za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Dakle, to je i veze sa NATO-om. A treći treba pojasniti, jer ne radi se o kolektivnoj obrani, e, teritorijalnoj obrani, radi se o zaštiti granica i o tome da učinimo sve kako bismo um, unutarnje i vanjske kapacitete koje smo godinama razvijali dobro koristili. I e, moramo iskoristiti ono gdje je Europa bila uspješna, između ostalog zato što i ima ovlast reguliranja industrije i tržišta na različitim planovima. Zanimljivo je spomenuti da kada smo počeli razrađivati elemente europskog sigurnosnog i obrambenog paketa, da smo se puno koncentrirali na ono o čemu se tu ne radi. Dakle, ne radi se o kolektivnoj obrani, niti stvaranje zajedničkih kapaciteta, jer kapaciteti su nacionalni. Ne i želimo izraditi stožer e, poput šejpovog stožera za EU. Ne, moramo vidjeti o čemu se tu radi. Sad ću izvojiti neke od ključnih e, aspekata paketa za sigurnost i obranu. Jedan se zove PASKOP, to je stalna suradnja na planu sigurnosti koja e, se stoji u e, Lisabonskom ugovoru i čak ranije u povelju Europskom ustavu kada je ta ideja i započeta. Dakle, E, neke stvari ne mogu napraviti na razini 27, odnosno 28 država članica, zbog izuzeća koje imaju Danska i Velika Britanija. Dakle, u tom slučaju države koje žele napraviti više mogu ući u e, međusobne odnose koji će rezultirati zahtjevnim vojnim aktivnostima. Dakle, taj PASCO, stalna vojna suradnja. Govori o tome kakve konkretne projekte razvijeti i na kojim osnovama će države moći ući u taj tip suradnje. Jer taj vid suradnje od njih zahtjeva da više načine kao da i više sredstava izdvoje za vojnu suradnju. Dakle, ne samo što se tiče kapaciteta, već i o tome kakve vrste operacija oni mogu izvoditi. Nešto više od onoga što već postoje u Europskoj uniji. To je lakše reći nego li napraviti. Jer određeni problemi e, se trebaju prebroditi najprije. Kako pomiriti dva cilja? S jedne strane učinkovitosti. Jer učinkovitost je cilj zajedničke, stalne zajedničke suradnje. Dakle, da napravimo više u takvom vidu suradnje. A drugo, da budemo uključivi. U e, času kada e, postoji ogroman pritisak na Europsku uniju iz različitih uglova, trebamo gledati kako ojačati koheziju i integritet Europske unije, a e, ne e, da dopustimo fragmentiranje iste. Suradnja PASKOP je nešto o čemu se dugo raspravljalo. Velik broj država članica odbacilo je tu mogućnost. Što bi se promijenilo? Zašto bi se oni ipak opredijelili za paskop koji već dugo postoji, samo ga Evropljani nisu htjeli koristiti? Percepcija se može promijeniti ako se promijeni jednadžba. Što to konkretno znači? Vratit ću se na neke detalje kasnije, ali e, e, moramo vidjeti kako izgleda financiranje. Mogu li se ponuditi neki podsjecaj kako bi Europa ušla u razvijanje kapaciteta i više suradnje, onda bi se ta jednadžba mogla promijeniti, a uvjeren sam i da hoće. Neću sada pregati cijelu listu jer postoji osam područja tu od godišnje E, revizije obrambenih planova i tako dalje. Međutim, nemamo vremena za to. Ima mnogo važnih područja, ali budući nemamo vremena, ako budete imali pitanja na tom planu, odgovorit ću na to. Postoji Europski obrambeni akcijski plan kojim se ustanovio Europski e, obrambeni fond i to je ono što to je uzrokovalo prekretnicu. U praktičnom smislu to znači da postoje e, dvije mogućnosti, Jedno za istraživanje, a druge za kapacitete. Prvi za istraživanje želi europskim novcem podržati i podstaći istraživanja na vojnom planu. Po prvi puta se novac iz europskog proračuna može iskoristiti kako bi i europska industrija eh, međusobno surađivala. zajedno s novim višegodišnjim financijskim okvirom mislim da ćemo tu govoriti oko 500 milijuna eura koje će se zato moći koristiti. Već ove godine izdvaja se 25 e, milijuna u tu svrhe, a kada stupi na snagu novi višegodišnji financijski okvir, onda će to biti 90 milijuna e, godišnje. Govorimo također i o mogućnosti za kapacitete. E, to ne ide izravno jer se proračun Europske unije ne može koristiti za generiranje vojnih kapaciteta. Može se međutim koristiti za suradnju na industrijskom planu koja će rezultirati onim kapacitetima koji su na tom planu potrebni. Podrška koja se ovdje daje još je i veća do 20% projekata za koje se smatra da odgovaraju kriterijima i koje podržavaju države članice, dakle oni mogu dobiti do 20% sredstava iz europskog e, proračuna u maksimumu od 1,25 milijardi godišnje. Znači, to su prilična sredstva. To će također biti vezano za PASKO, dakle stalnu suradnju i e, ako to je u okviru paskopa, onda će sredstva biti i 10% više, dakle mogu ići do 30% proračuna koji takav konzorzij može dobiti iz europskog proračuna. I za kraj, posljednji element paketa sigurnosti i obrane. A moramo reći da sva ta tri dijela moraju biti sagledana u cjelini, oni su međusobno povezani jer jedno bez drugog ne ide. Sve to dakle ne bi postojalo bez ovog trećeg elementa, a to je nova suradnja u NATO savezu. Sve to ne događa se u zrakopraznom prostoru, već e, to ide zajedno s NATO savezom. Prošle godine, upravo iz tog razloga, na sastanku na vrhu NATO saveza u Varšavi je lansirana zajednička deklaracija između e, čelnika Europske unije i NATO saveza, što je rezultiralo rezultirao kasnije u 42 konkretna prijedloga o tome kako da se promiču aktivnosti u sedam područja. Naglasit ću neke od njih. No možda još prije toga važno reći da važnost svega ovoga nije toliko da su sve državi članice i članice NATO saveza dogovorili oko jednog dugog popisa stvari, već da postoji mehanizam revizije i preispitivanja na godišnjoj razini. Vrlo često ljudi se slože oko nečega i e, svi su zadovoljni, ali nakon što su se oni dogovorili, ništa se nije dogovorilo. Ovdje se traži da se daju e, informacije i polažu računi. Evo sad ću naglasiti nekoliko polja na kojima je to važno. Sve što je hibridno, to je možda najvažnije e, aspekt promicanja suradnje između Europske unije i NATO saveza. Hibridne prijetne su prijetnje na koje se može govoriti samo ako se koriste E, i svi instrumenti na raspolaganju i jednoj i drugoj organizaciji. Hibridne prijetnje ključna su e, stvar. Postoje neka kritična područja gdje se radi i sa NATO-om, dakle moramo imati i u EU i u NATO savezu istu svijest o tome što se događa, kakva je situacija. Dakle, moramo na isti način analizirati situaciju kako bismo došli do sljedeće faze, a to je koordiniranje odgovora. Jer to je najbolja usluga koju možemo pružiti našim članovima i saveznicima. Dakle, da koordiniramo, reagiramo na određene situacije. Sve što je vezano za kibernetiku vrlo je važno. To je dakle treće područje, a četvrto se odnosi na stratešku komunikaciju. Nije potrebno niti naglasiti da je to važno zbog e, naših građana, zbog mogućih e, protivnika, to je važno za naše saveznike, da poruka koju šaljemo bude koordinirana poruka naših dviju organizacija. Otpornost je vrlo važna. E, Europska unija puno radi na tome i može pomoći NATO savezu da ostvari otpornost koja je ključna za NATO savez kada treba dati rezultate po pitanju ključnih zadataka. Pomorski aspekti, operativni aspekti su također važni. U Varšavi je NATO odlučio i dati izravnu potporu operacijama Sofija i čuvari mora što se tiče i logističke potpore i nadzora i izviđanja. Te dvije operacije vode se paralelno, a istovremeno imamo jako puno problema sa snagama jer imamo skupe E, skupe elemente koji su potrebni od fregata, e, pomorskog zakoplovstva. To je kako rijetko, tako i skupo. Umjesto da imamo jasno lučenje između te dvije organizacije i njihovih operacija, moramo reći da na razini operativnih zapovjednika moramo uspostaviti pragmatičnu i praktičnu suradnju i da koristimo istu e, e iste sredstva koja su na raspolaganju, iste kapacitete, jer ti nisu kapaciteti, ne pripadaju niti Europskoj uniji, niti NATO savezu. To su isti brodovi, isti francuski, italijanski, španjolski brodovi i tako dalje. Dakle, moramo međusobno surađivati i svakodnevno komunicirati. Onda ćemo s istim kapacitetima učiniti puno više i još vrlo brzo o dva druga područja vježbe. To je jako važno, naročito kada se radi o svemu što je vezano za hibridne prijetnje. Svi moramo shvatiti da je okruženje, neizvjesno, jer e, je ambiguitet upravo ono što želi stvoriti neprijatelj. Kako e, možemo dobro i koordinirano e, djelovati ako e, i ne vidimo neki jasni izvor opasnosti, konkretni izvor opasnosti. E, I svake godine održavajući se vježbe, jedne godine prevodit će NATO savez, sljedeće godine Europska unija, ali sa istim sredstvima. I na kraju suradnja sa državama partnerima. Kao dio mandata u Europskoj uniji moramo izgrađivati otpornost u državama članicama, gotovo u jednakoj mjeri kao i našim državama članicama. Vrlo je važno zato što obje organizacije rade na izgradnji kapaciteta. Moramo dakle raditi na koordinirani način. Projekte vodimo od Moldavije do Bosne i Tunisa. Mnogo toga radimo kako bismo e, polučili rezultate koje će biti bolji. Oprostite što sam toliko dugo govorio, sada ću stati, ali kao što vidite puno se toga događa e, sada na ovom području, politika se zato jako zanima i, i e, ima mnogo to što što za reći o tome. Hvala gospodine Klodin na vašem izuzetnom izlaganju, ali ja bih eh, sa svoje strane imao jednu tehničku napomenu. Evo, molim vas da stavite slušalice. Dakle, ja mislim da bi bilo sada najbolje bilo na sljedeći način organizirati raspravu nakon gospodina Eklodija, gospodina Sims koji će dobiti riječ, potom gospodin Kaler i gospodin Komar. Ali prije no što nastavimo s ovom raspravom, dozvolite da ja kažem nekoliko riječi. Današnja rasprava je zapravo suštinska. Kao što znate, sastanak vijeća koja se, i sastanak na vrhu koje se upravo danas i sutra bave pitanjima e, obrane, e, transatlantskim odnosima, ne znam da li će to biti danas ili sutra, ali svakako je ova tema na redu ovaj tjedan. Svakako je jasno da transatlantske odnosi uključuju i bilateralne odnose između Europske unije uključujući i one bilateralne odnose sa Kanadom. Važnost i značaj suradnje sa kanadskom vojnim snagama je nešto što sam tek osvijestio 1993. godine. Naime, u to vrijeme sam vidio pripadnike kanadske vojske koji su isto tako surađivali isto u civilnom ratu sa Mali. Na svoje vlastite oči mogao sam svjedočiti profesionalnosti kanadskih vojnih snaga na terenu. Stoga ovu poriku koristim da vam zahvalim. Postoji još jedan razlog zbog čega naša današnja rasprava upravo jest veliko, od velikog značenja i što se upravo događa e, danas a to je nazočnost kanadskih snaga u Latviji. Za nas je to u Europi jako važno. Ako se prisjetite samo agresije koja e, dolazi iz Kremlja i koja se sve više intenzivira, svaka suradnja u tom pogledu jako nam je važna i presudna i zbog toga vam isto tako želim zahvaliti što ste poslali e, vaše vojnike u Latviju. Hvala, gospodine predsjedavatelju, hvala isto tako i ljubaznim riječima koje ste uputili. Da, upravo sam došao s ponosom kako bih e, govorio o upravo profesionalnosti, kao što ste i sami istaknuli, naše predanosti, naših oružanih snaga iz Kanade jedna nova obrambena politika o kojoj sam htio isto tako prozboriti, koja isto tako proširuje ono što upravo radimo i koja gradi na reputaciji u kojoj ste i sami kazali nekoliko reći. Mi jesmo mala zemlja, ne po veličini, ali po broju stanovnika, svega 35 milijuna stanovnika. Prije nego što nazovem Dina koji je s nama, koji je predstavnik e, konzervativaca, sigurno ste čuli Vodopade Nijagare iz tog područja, isto tako i kolega i hvala isto tako gospodinu Perom Kornelu i hvala mu na gostoprimstvu. Rekao sam da imamo novu eh, Strong Secure Engage, dakle to je nova krilatica naše obrane politike koje smo objavili prije nekoliko dana, 7. lipnja. Gospodin i Klodi, nadam se da sam dobro izgovorio vaše prezime, vi ste ukazali na veće investicije, više sredstava, na sam ishod i na sam rezultat koje treba osmjeriti. To upravo naša vlada pokušava. Nova obrambena politika povećava obrambene izdatke idućih deset godina 18,9 milijarde ove godine na 32,7 milijardi do 2026. 2027. godine. Očigledno da ove brojke nisu velike, kao recimo usporedio sa Njemačkom, Francuskom ili SAD, ali 35 milijuna stanovnika, ovo su zaista značajna sredstva i to je možda čak iznad naše mogućnosti, što upravo pokušamo iskoristiti na vrlo strateški način. Što se tiče izdataka i povećanja izdataka, dozvolit će da investicije u područjima kao što su svemirske obrambeni mehanizmi, te isto tako izuzetno važne i što se tiče dobrobiti samih pripadnika oružanih snaga i koje su u okviru ovog programa. Mi ćemo svakako povećati kapacitete, isto tako obavještajne kapacitete, kibernetička sigurnost, e, kibernetika općenito, te isto tako kibernapade i odgovor na te napade, to su upravo pojmove koje sam iskoristio, ne bih išao u detalje jer nisam kvalificiran upravo da objasnim ove tehničke pojmove i zamolit ću e, svakako e, za razumijevanje, svakako razumijete. Riječ je o kibernetičkoj sigurnosti, mi možda ne znamo e, maštu o tome kako stvari funkcioniraju, ali oni koji se time bave znaju. Nova politika će svakako pospješiti isto tako e, operacije u tom segmenti 20.000 e, novih pripadnika, 180 e, novih pripadnika u civilnom sektoru. To je nešto što činimo, kibernetičke opasnosti, kao što je ministar kazao, koji je zapravo jedan veliki rizik za nacionalnu sigurnost. U ovoj novoj politici Kanada će implementirati implementirati nove mjere kako bi oružane snage bile u stanju odgovoriti na sve napade, ma gdje se oni dogodili. Stoga mogu kazati da smo imali raspravu i unutar naše zemlje kako ćemo ići prema ovoj novoj obrambenoj politici. Jedna od značajnih tema koja se ističe, a to je isto tako nabavka e, novog naoružanja. Kad je riječ o proračunu, nemamo veliku flotu, međutim moramo biti strateški opredeljeni kad je recimo primjerice i o Latviji i o čemu ćemo još govoriti. Što se tiče zrakoplova, isto tako i mornarice u objavili smo nabavu nove zrakoplove za traganje i spašavanje e, koje se pokriva, dakle ovaj cijeli segment e, mi nemamo e, dakle priobalnu stražu, već imamo vojne snage koje se bave nadzorom i e, kopne, e, obalne granice. To je najavljeno i sad upravo prolazimo kroz proces nabave ovih segmenata. Ono što ste vi kazali, to je bio pojam fokusiranje na industrijsku suradnju, tako ste istaknuli. Svakako mi to činimo i sa našim e, partnerima i kad je riječ o borbenim zrakoplovima i kad je riječ o e, dakle, mornarici i brodovima za opskrbu mornarice. Jedna od e, točaka u našoj obrambenoj politici koja je zapravo jedan stalni tijek i to je jedna procedura suradnje sa našim saveznicima, moramo s obzirom na našu veličinu i naše strateške prednosti, moramo gledati gdje ćemo biti uključeni korejski konflikt e, na, ili Afganistan gdje smo imali veliku investiciju u Afganistan u početkom 2000. godine te isto tako kada pogledamo konflikte 1990. godine Jugoslavije i neke druga područja. Bili smo uključeni vrlo strateški i sa opremom, a isto tako i vojnim osobljem koje nam je stavljeno na raspolaganju. tako treba imati na umu kad govorim o snagama, o vojnim snagama i kada e, muškarce i žene koji su se posvetili e, vojsci, a isto tako i veteranima to su najveće investicije koje u ovom trenutku činimo, a to je povećanje 71.500 pripadnika. To je sta velik, impozantan broj za našu veličinu. Htjeli smo najbolju opremu, ali smo htjeli najbolje ljude koji će dobiti i najbolju obuku. Kada to kažem i ističem, moram isto tako i govoriti o dakle i sljedećim koracima koje treba poželjati. Govorili ste o, o zajedničkoj tehnologiji koju ćemo koristiti. Zaista se riječ od četiri nacije, Poljska, Litva, Latvija i Estonija. Svega da smo u Latviji u e, izaslanstvo smo ustoličili, ali svakako i Španjolska, i Slovenija, Italija, Njemačka i možda sam zaboravio, ispričavam se, neke nacije koji predvode ovu skupinu. U ovom trenutku, ovog mjeseca, na današnji dan, 445 pripadnika naših oružanih snaga u Latviji koji su spremni sudjelovati u ovoj e, multinacionalnoj skupini pripadnika. To je nešto što zaista smatramo vrlo ozbiljnim. E, projektom i činimo sve što možemo i jedan od glavnih razloga zbog čega se i prilagođava ova naša nova obrambena strategija da se fokusiramo na trupe upravo za slučaje kao što se pojavili u Latviji. Misija, sami ste istaknuli, e, treba uzvratiti agresiji potencijalne Rusije, a isto tako i globalni. Oni jesu susjedi, kada pogledamo e, polarnim krugom, oni jesu naši susjedi, a imamo i rasprave o artičkim problemima. Međutim, ja sam sudjelovao u velikom krugu pregovora kad je bio riječ e, o Sibiru prije godinu dana. Međutim, vrlo smo isto tako i predani što se tiče granica i latvijskih granica i ukrajinskih granica. Za nas e, to je izuzetno važna opredjeljenost naše strane e, koje se tiču isto tako zaštite ljudskih prava, isto tako zaštite samih stanovnika te i suzbiti ovo agresivno ponašanje koje se dogodilo. Povećali smo dakle e, broj pripadnika e, podupiramo i afganske snage, što znači izgradnja kapaciteta, a isto tako suzbijanje terorističkih aktivnosti, osiguravanje stabilnosti. Što se tiče obuke, to je nešto što se e, u velikoj mjeri provodi ne samo za e, kanadske pripadne oružanih snaga, već i za e, policijske snage koje djeluje u brdskom području. One su izuzetno učinkoviti i izuzetno dobri obučavatelji sa visokom reputacijom čitavom svijetu, ne samo među nacijama Europske unije. Najnoviji sastanak na vrhu NATO-a um, upravo je bilo ponošenje e, financijskog tereta e, vezano uz teret e, euroatlantskog odnosa. Nova obrambena politika daje naše jasno opredeljenje za isto tako s jedne strane povećanjem ovih ključnih misija u Kanadi i koja će dalje doprinositi svim akcijama i operacijama NATO i posvećenost svakako i akcijama i svim nastavnjima Europske unije u tom pogledu. Hvala vam lijepo što ste nas ugostili, što ste nam omogućili da budemo s vama, što možemo razmijeniti naša razmišljanja i hvala vam u istinu što vjerujete u nas. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Sims, gospodin Galer. Hvala. Hvala, želim vam srdečnu dobrodošlistu. Zovem se Mihael Galer, ja sam glasnogovornik e, iz e, dakle, skupine EPP-a, najvećeg kluba u Europskom parlamentu za obrambena i sigurnosna pitanja. Hvala što ste upravo predstavili dakle, dio vaše države koje i šumovito. Kanada je daleko, e, nisu samo e, nenaoružani Amerikanci, a koji imaju zdravstveno osiguranje, dakle nije to pravi opis. E, svakako vaša nacija i u većem borom, isto tako kad je riječ o CETI, mogu uvijek iznova ponavljati da kada sam čuo i vašeg premijera na našem plenarnom zasjedanju, a isto tako i ministra za vanjsku trgovinu, uvijek iznova moram kazati da Grenland e, nije i s istočne strane, već na zapadnoj strani, onda biste zaista bili apsolutni e, pripadnik već Europske unije, član Europske unije. No, Grenland je s istočne strane i malo ste izvan europskog e, prostora. No, što se tiče dakle e, promišljanja i način razmišljanja, vrlo smo slični, a što se tiče i same tematike, mislim da smo na istoj valnoj duljini. Ja bih želio naglasiti, a isto tako i najaviti ono što je gospodin Ikladi opisao u svom izlaganju, da upravo ovdje u Europskom parlamentu e, stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora krajem 2009. godine, započeli smo zapravo proučavati gdje možemo, na kojim područjima možemo odigrati i povećati ulogu Europske unije u području, dakle, sigurnosti i obrane. Ono što sada e, dobivamo iz vijeća, što dobivamo iz komisije, je ono što mi tražimo već dugi niz godine. Osobno sam uvijek naglašavao, sve dok nemamo napredak u području obrane u Europskoj Europske unije i dok svi ne vidimo da moramo, imamo premalo sredstava svi individualno, jer ako je već pitanje sredstvima i sve dok Amerikanci nam jasno ne kažu da se sami brinete o svom vrtu ili kako god da zovete okolišu vaše kuće, dokle god dakle ne postoje upravo osjećaj e, ove neposredne prijetnje. I sada sve to troje imamo. Imamo premalo novca, Amerikanci jasno kažu da sami se brinemo o svom, e, svojoj sudbini i e, sve ove prijetnje koje se nalaze u našem okruženju. Koincidencija je pomalo dobra da se upravo nađemo s vremena na vrijeme u nekim razdobljima kada vidimo da smo neke stvari mogli učiniti, a sada se tek vidi da aktivacija postojećih politika i to stalna strukturirana suradnja nije u ugovoru aktivirana, a do kraja godine formalno ćemo i to učiniti. Suradnja sa partnerskim državama naravno je nešto što ostaje od značajnog interesa i definitivno možemo kazati mi smo u zajedničkom NATO okviru možemo kazati i vi ste sada isto tako kao što ste i kazali, spomenuli Latviju dobrodošli i imali ste određeni dobar razvoj međutim postoje i neke teme gdje Vaši stanovnici u Kanadi, da li postoji udvostručenje NATO? Ja bih eh, želio kazati, gospodin Iklodi isto tako može potvrditi da ništa ne udvostručavamo. Zapravo ovdje usredotočujemo eh, stvari tako i stavljamo pretpostavke kako bismo bili bolji, kad je riječ o planiranju, kad je riječ o zajedničkoj nabavi, s druge strane, kada vi to promatrate i gledate ovaj europski NATO dio čini se kao jedan mm, šareni tepih e, zakrpa raznoraznih e, materijala i trupa, svega onog što imamo, a upravo taj ta tvorevina koja vam se čini e, nekoordinirana, ipak je koordinirana i time možemo doprinijeti naravno isto tako i ovom stupu NATO-a kao takvom. Definitivno, da li je to Trump koji vas je motivirao? Ne, ja uvijek ponavljam, prije svega, među ostalim, gospodin Putin je bio taj koji nas je motivirao da se ipak okupimo i da e, se na neki način E, pristupimo jedni drugima, isto tako Cardiff odluke NATO-a koje su zapravo iz Obaminog vremena, ne Trumpovog vremena. Još nešto što je dosta značajno i važno, dakle naš NATO partner Turska koji postoje na neki način čudan čudan partner, ali isto tako oni jesu članice NATO-a. Moramo učiniti nešto kao što Balkan ili ako recimo želimo se osvrnuti na E, dakle e, same NATO prisutnost u Bosni i Hercegovini i mogli bi postaviti veto kad je riječ o NATO. Stoga nam treba nešto koje mi kao Evropljani kada odlučimo da stupimo na neko tlo, da upravo učinimo da to možemo učiniti. Vjerojatno isto pitanje sa Libijom. Gospodin Erdogan možda ima drugačije planove sa Libijom i tu bi mogao blokirati NATO aktivnosti ako se pojave takvi zahtjevi. Dakle, postoji potreba da mi kao europljanima djelujemo i na neki način sa strateškom autonomijom sve ono u konačnici što činimo je zapravo doprinos e, dakle ojačavanja ovog europskog stupa unutar NATO, to je potpuno jasno i zbog toga želimo zaista dobrošće svim komentarima i svim pothvatima koji se upravo događaju Vjerujem da bivši e, premijer Latvije Vikemar Berger koji je pola svog života proveo u Kanadi i pola u Latviji, ona će biti jako sretna što upravo jeste u Latviji i isto tako naši susjedi u Litvi. Postoji dakle zaista velik broj, velike mogućnosti da zajedničkim snagama osnažimo naše obrambene sile. Hvala vam lijepa i nadam se dobroj raspravi. Hvala, gospodin Galer. Štovani kolege, kolegice iz, iz Europskog parlamenta, Kanadskog parlamenta, Štovani predsjedatelj Štetina, ja sam zaista sretan i zadovoljan što imamo ovu radni sastanak vezano uz blisku suradnje u području obrane i sigurnosti. Ja bih želio zahvaliti na prvom mjestu i e, predsjedništvu podotpora ovom prilikom njihovoj nazočnosti i na organizaciji ovog skupa. Mi zaista podupiremo multilateralnost, a isto tako želimo djelovati odgovorno na globalnom planu sa dva, e, dvije osnovne karakteristike. Da s jedne strane Kanada i Europska unija imaju zajedničke i to diplomatskim, političkim i financijskim doprinosima, e, vojni kapaciteti, te isto tako muškarci i žene koji su u uniformama zaista su respektabilni e, i daista su sa svoje strane doprinos i Ujedinim narodima, ali isto tako i NATO snagama. E, strateško partnerstvo koje je blisko manifestira se također i kroz e, misije zajedničke sigurnosne obrane politike u čitavom svijetu gdje zapravo Kanada je retoviti e, cijenjeni partner koji je doprinio velikom broju misija najnovije u Maliju i Ukrajini. Prihod odnosno e, povećanje proračuna za e, kanadske strane dobrodošao je i od strane NATO i od strane Europske unije. Molim vas da znate da je Europska unija zahvalna velikom doprisom Kanade, NATO, te isto tako i nazočnosti kao takve sa razvojem 450 vojnika koji predvode E, multinacionalnu e, borbenu pilu Latviju. Ja bih e, završio sa jednom pitanjem koje bih želio uputiti. Pa čak i u 70% povećanje proračunskih sredstava za obrane i financiranja obrane u idućih 10 godina, Kanada ipak neće postići 2% izdataka koji je cilj i koji je bio tema aktualnih razgovora i rasprava. Da li mislite da Kanada želi ostvariti ipak ovaj zadani cilj i još nešto bih želio čuti s vaše strane, da li postoje konkretne ideje temeljem e, koje nabave i u kojem segmentu bismo mogli surađivati. Mi smo čuli da ne samo trošimo novac, ne samo dakle za troškovnu stranu, već trebamo i rezultate koje možemo prikazati. Stoga me zanima da li postoje neke konkretne ideje kada se to predloži. pane Pan Sims Hvala lijepa, gospodine Sims. Izvolite. Evo, vrlo kratko. Spomenuo sam multinacionalnu snagu u Latviji. Izostavio sam dvije države, ispričavam se, jer cijenimo ih kao partnere, u to nema sumnje. Međutim, zaboravio sam spomenuti Poljsku, a predsjedatelj je, je upravo iz Poljske, a druga zemlja je Albanija. Želi li se još netko u ovom trenutku javiti za riječ? Čini se da ne. Ili ipak želi netko od naših gostiju. Komentirao bih ranije pitanje o tome e, hoće li Kanada ispuniti onaj cilj da 2% BDP-a odlazi na obrambeni proračun. Međutim, to je zapravo pitanje izračuna u različitim zemljama. Primjerice, u Kanadi smo zapravo puno troškova je odlazilo na e, mirovno održavanje i dakle računica je drugačija kako bismo došli do 2%. Vlada je nedavno najavila u svem dokumentu o obrambenoj politici da ćemo se pokušati približiti tom postotku od 2%. Naravno, ne uzimaju sve zemlje iste elemente u obzir kada izračunavaju taj postotak. Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin Oliver. Hvala lijepa i hvala vam na e, materijalu koji smo primili na vašem izlaganju. U Kanadi već izuzetno dugo vremena surađujemo s Europskom unijom s kojom dijelimo zajedničke vrijednosti. I imamo i zajedničke gospodarske interese, pa nas stoga zapravo zanima kako možemo zajednički ojačati e, naše napore kada je riječ o miru i sigurnosti. I sada nešto konkretno, gospodine Klodi, vi ste rekli da je sigurnost ponovno uvrštena na dnevni red politike. Međutim, imamo tu izazove u pogledu privatnosti podataka i temeljnih sloboda. I pitanje je kako ćemo tu pronaći ravnotežu. To je bio predmet rasprave u Kanadi. Mi smo povećali sigurnosne mjere e, i siguran sam da i vi ovdje vodite slične rasprave u Europskoj uniji. Jedno od, jedna od tema koju želim spomenuti jest evidencija imena putnika i upravo tu imamo e, jako puno napetih rasprava. Voljeli bismo da se što prije donese odluka da Europski sud e, što prije e, donese odluku o tom pitanju, jer to je doista važna sigurnosna inicijativa i bilo bi nam od koristi da dobijemo odgovor da vas tako da vidimo hoćemo li ići u smjeru u kojem smo do sada išli ili trebamo možda to drugačije organizirati. Hvala lijepa. Izuzetno sam zadovoljan što se ova rasprava vodi u takvom prijateljskom ozračju. Eto, sada dajem riječ sljedećem govorniku. Evo, vrlo kratko od mene. Podupirem ono što su rekli naši kolege iz Kanade i ono što je upravo malo prije rekao posljednji govornik iz Kanade. Dakle, mi imamo jednu povijest e, zajedničkih vrijednosti koje nas ujedinjuju i slažem se što, s onime što je rečeno o postotku e, koji se odvaja za proračun i tako dalje. Međutim, ono na što se trebamo fokusirati je naša zajednička povijest i e, zajedničke vrijednosti. Prije dosta vremena e, smo uspostavili suradnju i to je dobra stvar. I to treba zapamtiti jer tijekom drugog svjetskog rata kanadske snage su zapravo e, došle u Normandiju i pomogle spasiti ovaj kontinent od katastrofe. Upravo su plodovi te zajedničke povijesti e, nešto što nam daje do znanja da nije samo važno koliko se e, novca daje za proračun, već je važna i vizija E, međunarodnih odnosa. Trebamo znati od kuda smo došli kako bismo znali u kojem smjeru idemo. 2017. imamo i e, obljetnicu e, našeg ustava i želim kolegama iz Kanade reći da mi kao europljani i francuzi i građani Europe smo e, bili počašćeni prisutnošću kanadskog premijera na našoj proslavi i za zaključak, kako niste znali, Kanada je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja ima spomenik e, na našem tlu. Mislim da to pokazuje koliko smo bliski. Hvala. Hvala. Gospodin Galer se javio za riječ, izvolite. Ja bih se... E, dakle, rekao, dakle, točno je, ne radi se samo o brojkama, već želim potvrditi da mi vodimo iste rasprave ovdje, kako postići te ciljeve u odnosu na proračun i što doista treba uključiti u izračun na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu se reklo da treba uzeti 3%, ali uključiti razvojnu suradnju, e, diplomaciju i tako dalje. Dakle, sve to i obranu i onda vidjeti e, koliko se u tom smislu ispunjavaju ciljevi. Jedno je dakle e, što trošite, a drugo je za što koristite taj novac i koji to ima učinak. Netko možda manje troši, ali ta sredstva puno bolje koristi. Dakle, mislim da e, ne trebamo biti fleksibilni u smislu da ništa ne poduzimamo, već da doista trebamo ispunjavati ciljeve koje smo si zadali i e, ispuniti političke vojne potrebe koje postoje. S pravom ste isto tako rekli da se granica između interne i eksterne sigurnosti polako briše. Spominjali ste evidenciju e, imena, putnika. Mi se da pojačavamo trud kako bismo registrirali one koji ulaze na teritorij Europske unije i želimo e, imati nešto za ljude bez vize, primjerice ono što postoji u Americi. Dakle, mi koji ne trebamo vizu i dalje trebamo ispunjavati određene obrazce prije e, dolaska. Mislim da se imamo sustav EES, sustav e, ulaska i izlaska, to je nešto što se planira. I također imamo još jedan sustav, a to je sustav ETIAS koji je u pripremi imamo trenutno nešto što se zove Schengenski informacijski sustav, dakle i postoje uhidbeni nalozi za nepoželjne e, putnike, međutim nemamo sustavnu registraciju koja bi nam omogućila da točno znamo kada osoba ulazi, a kada izlazi e, iz područja Europske unije. Jer ako netko dakle uđe kroz Maltu, a izađe kroz Estoniju, to nije uvijek vidljivo. Dakle, treba uspostaviti bolju kontrolu. Međutim, to se odnosi na unutarnju sigurnost. Također, pojačavamo napore kako bismo imali bolju kontrolu vanjske granice. Od e, listopada imamo agenciju Frontex koja je već dugo postoji, već imamo i obalnu i graničnu stražu koju podupiremo sa više osoblja, više financijskih sredstava. Dakle, sve je to u pripremi, to je unutarnja sigurnost, e, zatim imamo sigurnost na granicama i imamo još i vanjsku sigurnost, vanjske aspekte sigurnosti. Mislim da e, tu veliku ulogu igra i zakonodavstvo, jer NATO nema zakonodavno tijelo, a mi uz pomoć zakonodavnih mjera možemo nešto postići. Primjerice, e, imamo tu sigurnost opskrbnog sustava, Europsko vijeće je 2013. u prosincu reklo da žele imati sigurnu opskrbu, to nije međutim e, ostvareno i u jednom trenutku se na to zaboravilo. Zatim je tu također i pitanje certifikacije u civilnom području. Sve što je certificirano u jednoj državi članici, certificirano je u svim drugim državama. Dakle, zašto e, imati duge postupke kada jedni drugima nešto prodajemo. Jer postoji način kako zakonodavstvom ili uz pomoć pravila jedinstvenog tržišta možemo sve to postići. Imamo jedinstveno tržište za obrambene proizvode, međutim uvijek imate određene e, mjere stopiranja i to zbog nacionalne sigurnosti. Dakle, tu imamo puno manju suradnju nego prije desetak godina. Sve su to područja E, na kojima možemo bolje trošiti, imati bolje rezultate. Eto, takva je situacija kada je riječ o našim naporima. Dakle, ne radi se samo o tih 2%. I to nisu samo, e, ne odnosi se to samo na gospodina Trumpa. Međutim, imamo još 2014. Hvala gospodinu Galeru. E, želi li se još netko javiti za riječ? Čini se da ne. Prije nego što gospodini Klodi ponovno se javi za riječ, ja imam kratki komentar. Slušao sam vašu raspravu i shvatio sam da Atlantski ocean koji, e, nas, koji između nas, on nas ne dijeli, već nas spaja. Dajem riječ e, sada predsjedatelju. Hvala lijepa. E, za početak želim eto upravo se nadovezati na vas i reći da smo uvijek na Kanadu gledali zapravo kao na <laughs> europsku zemlju. Vaš način razmišljanja i vaš doprinos E, vaš tradicionalni doprinos međunarodnom e, očuvanju mira, to je jako dobro poznato. E, mnogi od vas su spomenuli Oboku, centar Pearson, Halifaxu. Neki dan smo upravo o tome razgovarali. Možda to nije najbolje mjesto na koje možete dovesti vojnike u Maliju kako biste ih pripremili, ali to je međunarodno poznati centar i doista se nadam da e, Drago mi je zapravo što je Kanada udvostručila napore i što nastavlja dakle, raditi na tim planovima. Mislim da je to iznimno važno. Nema potrebe uopće naglašavati koliko je važno Važna kanadska posvećenost europskoj sigurnosti, vaša prisutnost u Latviji je doista e, najbolji pokazatelj, jer to je jedno europsko pitanje, a ne samo pitanje koje se odnosi na Europsku uniju, je vaš doprinos je tu izuzetno, vaš doprinos je vrijedan. Zahvalni smo vam i na drugim doprinosima, odnosno na e, tome što pomažete Europskoj uniji, primjerice u Ukrajini ste poslali svoje policijske snage koje fantastično djeluju i doista daju vrijedan doprinos misijama. Ponekad nudite pametna rješenja, na primjer u Maliju ste pomogli e, svojim europskim prijateljima koji su imali poteškoća sa regulatornim okruženjem, e, financiranjem za kompjutorske sustave. Dakle, tu ste nam doista pružili pomoć. To često navodimo kao primjer i koji pokazuje koliko ste dragocijeni partner. Zatim je tu i NATO. Kao što znate, a već smo to prije spominjali, postoje određene političke političko blokiranje, političke prepreke koje se neće uskoro ukloniti i zato je važno pronaći pragmatično rješenje. Mislim da je važno e, zajednički promišljati koja su to koja će nas to pragmatična rješenja dovesti do željenih rezultata. Postoji jako e, puno dobrih primjera i upravo takav upravo će nam takav zajednički pristup pomoći. Što se tiče izdvajanja 2% BDP-a za obranu, to, je, to se smatra referentnom vrijednošću i u posljednjih e, u posljednje vrijeme jako puno slušamo tome i od e, američke administracije. Potpunosti se slažem s vama. Ovisi zapravo o tome kako e, računamo e, taj doprinos, kako se on izračunava. Međutim, ne smijemo zaboraviti sljedeće. Ako se nešto izrazi kompleksnijom brojkom, to je <laughs> to, to je zapravo teško kompleksno, a cilj je iskoristiti e, sposobnosti koje možemo kupiti novcem. Ali važno je, puno je važnije imati kapacitet, e, mogućnost i, i volju iskoristiti dakle, ta sredstva. I konačno, što, je, što se tiče dupliciranja eh, aktivnosti između EU-a i NATO-a, u ovom trenutku jasno je da eh, si ne možemo priuštiti udvostručivanje napora jer imamo previše kompleksnih izazova koje valja riješiti. A kako bi se oni riješili, potrebno je imati puno tješnju eh, suradnju. Hvala lijepa. slovo. Hvala lijepa za ove završne riječi. Hvala dakle još jednom na ovim e, zaključnim riječima i prije nego li što zaključimo sastanak, dopustite mi da i ja kažem par stvari. Naša, ovo je bila deseta točka dnevnog reda. Pod točkom razno e, koje moram samo najaviti da će sljedeći sastanak našeg pododbora biti u srijedu 12. i u četvrtak 13. srpnja. Hvala vam svima što ste došli, hvala na raspravi, hvala tajništvu koje je izvrsno pripremilo ovaj sastanak i hvala svim prevoditeljima. Želim vam svima ugodan dan.